Dear colleagues, I would like to start the meeting. I would like to welcome those of you who managed to break the moment. Uh, and we will... Sa praznika. Nadam se da ste se svi sretno vratili sa praznika. Više nećemo čekati. E, imamo mnogo točaka dnevnog reda, pa ću početi naš sastanak od prije no što dadem riječ e, slovačkom predsjedništvu, samo bih vas htjela obavijestiti da e, se sastanak prenosi na internetu. E, agenda nije sporna, međutim nakon govora gospodina Korčoka e, održat će se kratka tiskovna konferencija pa ćemo prekinuti 5 do 10 minuta. To je najbolje rješenje. Dakle, pauza od 5 do 10 minuta, a onda nastavljamo. govorit ću brže kako bih nadoknadila izgubljeno vrijeme. Nadam se da nemate ništa protiv ovog prijedloga. možemo početi sastankom. Ja ću odmah dati riječ e, ministru Ivanu Korčoku, koji je član slovačke vlade. E, on će prisustvovati i plenarnim sjednicama. On je e, ministar za AFKO. E, e, s njim ćemo usko surađivati. To je prvo predsjedništvo Slovačke, kao što znamo u parlamentu, to vrlo dobro znamo, nakon kontakata sa građanima, to će biti izazovno predsjedništvo. E, referiram se tu na sve stvari koje trebamo učiniti u, u sljedećih nekoliko mjeseci. Sada ću odmah dati riječ e, gospodinu Korčoku koji je ministar u Ministarstvu vanjskih poslova i e, europskih poslova. Izvolite. Hvala vam gospođo predsjednice. Poštovani članovi Europskog parlamenta i članovi Afkoa, u prvom redu bih vam htio zahvaliti na pozivu na ovaj sastanak kako bismo razmijenili mišljenja o prioritetima slovačkog predsjedništva. E, vrlo mi je drago što smo se sastali. Nisam ja predstavnik Afkoa ili ministar Afkoa, već osoba koja obično predstavlja državu predsjedateljicu u vijeću. E, radujem se našem, našoj suradnji. Istovremeno bih htio ponoviti i uvjeriti vas koliko bismo željeli surađivati s vama i to usko surađivati jer ste vi u Europskom parlamentu ona institucija koja je za nas jako važna za postizanje naših prioriteta za zakonodavni rad i tako dalje. Živimo u svijetu suodlučivanja i stoga mm, ne moram ni govoriti koliko smo zainteresirani za dobru suradnju s Europskim parlamentom. Poštovani članovi Europskog parlamenta, prije no što počnem govoriti o stvarima koje su od velikog zanimanja za vas i za ovaj odbor, htio bih reći nekoliko riječi o drugim područjima koja su važna za nas. U prvom redu da vam kažem koji su prioriteti slovačkog predsjedništva u sljedećem semestru. Druga stvar će biti, nešto ću vam reći o sljedećem sastanku e, šefova država 27 e, zemalja članica u Bratislavi sljedećeg tjedna. I naravno najvažnija ni dio moga uvoda i razmjene mišljenja će biti posvećene područjima koje su u, na vašoj agendi u ovom odboru. Prvo na našem programu kao predsjednika, predsjedništva. Počet ću najprije s kontekstom. U trenutku preuzimanja predsjedništva neću ulaziti u duboku političku analizu. Mislim da je se taj kontekst najbolje može opisati kao općom, opća nesigurnost. E, tijekom posljednjih godina, a ta nesigurnost je sada dobila još jednu dodatnu dimenziju nakon Brexita. E, teško da bismo se mogli naći u e, težem oko okruženju i težem trenutku. Stoga smo zacrtali prioritete našeg programa. Oko dva ili tri e, vodeća načela. U prvom redu želimo kao predsjedništvo postići što više opisljivih rezultata za naše građane. E, u vremenima nesigurnosti naši građani često gube povjerenje u Europsku uniju. E, najbolja formula za poboljšanje situacije jesu opipljivi rezultati. Mi ćemo to raditi na osnovi mnogih zakonodavnih prijedloga s kojima želimo napredovati u sljedećih nekoliko mjeseci. E, drugo vodeće načelo za nas jeste da nadiđemo fragmentaciju. Kada smo odlučili se za ovaj prioritet prije e, referendima u, Britaniji, nismo mislili da će to fragmentiranje ići tako daleko. Ali još uvijek vjerujemo da bismo svi trebali nastojati e, zaustaviti e, to e, cjepkanje. Ne, ne govorim samo o političkom fragmentiranju. Kad pogledate sve naše politike, jedinstveno tržište, jedinstveno digitalno tržište na koje se toliko fokusiramo, energetika i druga područja, E, mislim da možemo e, stvarno reći da je e, cjepkanje, fragmentacija stvaran problem. Moramo ga eliminirati. Imamo četiri tematska bloka na koje se želimo fokusirati kao predsjedništvo. Prvo je ekonomski jaka, snažna Europa počem od eh, naravno proračunskih eh, tema. Tu imamo mnogo, mnogo problema. <laughs> dakle, eh, vrlo zahtjevno područje. U drugoj polovici našeg predsježništva će primarni cilj biti da imamo proračun za sljedeću godinu. U prvim danima našeg predsjedništva drago mi je što mogu reći što smo zauzeli stajalište u vijeću. Počeli smo pregovore, trijalog sa Europskim parlamentom. Nadam se da ćemo uz vašu podršku naći rješenje. Pa ćemo imati sigurnost barem o tome kako financiramo naše ciljeve. E, kad kažem da imamo vrlo mnogo toga na dnevnom redu, onda mislim da ima i mnogo drugih tema o kojima trebamo razmišljati i na kojima treba raditi. Komisija će vrlo brzo dati prijedloge, mislim da će se to dogoditi sljedećeg tjedna. E, to će biti vrlo važno i nadam se da ćemo naći, e, neću ulaziti u detalje, moramo bolje reagirati na ove izazove s kojima se suočavamo, više e, fleksibilnosti, pojednostavljenje i tako dalje. U svakom slučaju to je vrlo važan dio našeg posla. Pod ekonomski jakom Europom e, podrazumijevamo mi smo angažirani na tome da napredujemo u vodećim projektima stvaranje uniju tržišta kapitala. To je vrlo važno za mala i srednja poduzeća. Ona moraju imati bolji pristup tržištima kapitala. E, to je važno kad govorimo o stvaranju novih radnih mjesta i o rastu. Još jedna stvar koju smatramo prioritetom, ali realistično moramo vidjeti što je moguće a to je kako E, napredovati na području stvaranja e, stabilnije Europske monetarne unije. To će biti teško u danim uvjetima, međutim mogu vam reći da mi e, kao članica eurozone snažno podržavamo daljnje korake koji su potrebni i sada imamo prvu fazu, je pet predsjednika. Mislim da moramo dati zamah kako bismo imali e, vremenski raspored e, naših sljedećih koraka, naročito na području e, ekonomske koordinacije, u, uključivši i fiskalno područje. E, druga košarica tema koju smo odabrali, jedinstveno tržište, e, to je energetika, e, energetska unija sa svih pet dimenzija. U našem semestru ćemo se naročito fokusirati na sigurnosti. Tu moramo donijeti zakonodavstvo o zatim transparentnost međuvladinih ugovora, a usto e, smo predani e, cijelom paketu e, ciljeva klimatskih promjena. Digitalno područje je druga tema jedinstvenog tržišta. Imamo prenosivost e, e, podataka, prekograničnu prenosivost podataka i druge teme. I tu mogu reći da e, računamo na dobru suradnju s Europskim parlamentom. Treći blok tema je izazov migracija. Neću ići u detalje toga, samo ću reći da nastojimo naći e, podesan recept, podesnu formulu za naše prioritete. I e, tu ne govorim samo o migraciji, već o drživoj migraciji i politici azila. E, sama migracija po sebi nije problem, ali ovdje imamo je stoljećima. Međutim, E, moramo nastojati kako bi migracije bile održive. To je dimenzija koju smo vidjeli prošle godine. E, to je, po našem mišljenju je to neodrživo dugoročno gledano. E, kad se rad moramo migracije učiniti održivima sa svim instrumentima koje imamo. Moramo napredovati u europskoj evropskoj e, pograničnoj straži. Ona mora postati operativnom. E, posao je gotov, ali e, da to postane operativno zahtjeva još nekoliko koraka, nešto posla. E, globalno angažirana Europa. To je moja zadnja tema. To je područje koje je vrlo važno. Europa želi biti globalni igrač i globalna sila na trgovinskom području, na primjer. Kad sam prezentirao naše prioritete na konferenciji predsjednika odbora. Nećemo više govoriti e, o sudbini Titipa, a o CETI i, statusu, e, tržišnom statusu Kine. Kad se radi o TTIP-u, već sada vidimo da ćemo morati e, voditi internu raspravu na nivou vijeća kako riješiti ti tip Imaćemo vijeće za trgovinu u Bratislavi u trećem tjednu rujna u Bratislavi. Tu ćemo voditi široku političku debatu kako napredovati, kako ići dalje. E, CETA je e, vrlo važna E, nadam se da ćemo uspješno završiti taj postupak na sljedećem samitu između e, Kanade i Europske unije. E, vrlo osjetljivo pitanje je naravno kako riješiti naše angažmane, kako priznati status tržišne ekonomije Kini to će ovisiti o državama članicama, moramo imati dobar okvir kako bismo snosili posljedice. E, koji je tu naš e, stav? To treba vidjeti. Druga točka o kojoj želim govoriti, koja bi vas također mogla zanimati, je e, sastanak šefova vlada i država u Bratislavi E, sljedećeg peta, petka, dakle u našem glavnom gradu u Bratislavi će se održati taj sastanak za malo više od jedan dana. Ne moram ulaziti u dublju raspravu o Brexitu. To nije sada tema o naše rasprave ovdje, ali kad se radi o postupku Još uvijek e, radimo s onim što je e, rekla e, premijerka Tereza May. Oni očekuje se obavještenje od strane Ujedinjene kraljevine sljedeće godine krajem ove godine, početkom sljedeće godine. 29. lipnja na neformalnom sastanku šefova država e, članica nećemo raspravljati o tome bez notifikacije, službene notifikacije Velike Britanije. Bratislava bi nam morala dati mogućnost da šefovi e, vlada uđu u otvorenu raspravu o budućnosti europskog integracijskog procesa. E, Brexit je bio, bilo glasanje o sudbini njihove zemlje. E, istovremeno, to je naša nacionalna pozicija, naše nacionalno stajalište to istovremeno postavlja pitanje o budućnosti evropske, e, evropskog projekta. E, o tome moramo raspravljati, ne možemo to ignorirati. E, naši sugrađani u mnogim zemljama nemaju više povjerenja u Evropsku uniju, uniju u sposobnost Unije da postiže ono što je za njih važno. Bratislava mora e, biti početak e, procesa razmišljanja. Moramo dati i dijagnozu i moramo reći u kojem smjeru naša razmišljanja trebaju ići. Nadam se da će doći do sporazuma i da će sljedećeg e, ožujka to kulminirati na 60. godišnji E, godišnjici e, rimskih ugovora, mi moramo identificirati zajednički teren za raspravu o pojedinim područjima na kojima mislim da naši građani očekuju e, rezultate od Evropske unije i to bolje rezultate no što su postizani do sada. Slovačka misli da područje E, na kojem trebamo više Europe, unutarnja sigurnost. E, kad vidimo ono što se nažalost događalo u posljednjih nekoliko godina, e, tragični događaj, tragični teroristički napadi u cijeloj Europi. Onda znamo da je naša dužnost da više napravimo na području unutarnje sigurnosti. Istovremeno se to ne može odvojiti od vanjske sigurnosti. Drugo je su migracije. Nadam se da ćemo naći e, barem osnovni konsensus, to jest da migracija može biti održiva samo onda ako ponovno zadobijemo kontrolu e, i eliminiramo broj e, nezakonitih migranata koji dolaze u Europu. Primarni način da to osiguramo jeste dosljedna zaštita vanjskih granica Evropske unije. E, mislim da ćemo u tome moći postići konsensus u Bratislavi. A treće područje bi moglo također biti gospodarstvo. Naše buduće trgovinske politike, a i s obzirom na iskustvo koje smo prikupili sa Titipom, om sa CET-om i e, sa svim onim što žele naši građani. To je nezaobilazan dio naših ekonomskih politika. Nadam se da će Bratislava biti početak e, razumnih e, razmišljanja da nećemo imati one e, tradicionalne rasmjene poruka između dva tabora onih koji su za više Europe i za onih koji su za manje Europe. E, to trebamo prekinuti tu tradiciju. Moramo točno reći što su e, područja našeg primarnog interesa. I na kraju, poštovani zastupnici, potpuno sam svjestan važnih područja eh, i dokumenata koji su dio vašeg portfelja u ovom odboru. Međuinstitucionalni sporazum o boljem zakonodavstvu. Mm, naše predsjedništvo je prvo koje će provesti puni ciklus programiranja. E, dakle, tu vježbu međuinstitucionalnog programiranja. E, Imaćemo pismo namjer, namjere nakon e, govora Žana Klauda Junkera o stanju Unije, koji će, tamo će on govoriti o radnom programu komisije. Surađivat ćemo s Europskom parlamentom o, na, radu o, za, na radu u zajedničkom zakonodavstvu. Mislim da imamo zajednički i jednak pristup u postizanju naših ciljeva. E, interno pripremamo u vijeću praktične aranžmane za međunarodne sporazume. Nadalje, što tu još ima? Mislim da sam sve rekao o međuinstitucionalnim sporazumima o boljem donošenju zakona. Transparentnost. Sada čekamo prijedloge komisije o obveznom e, e, registru transparentnosti. Ta agenda transparentnost nije agenda samo ovog odbora, već e, za sve nas. Sve odluke koje se donose moraju biti što transparentnije. Evo, sada čekamo taj prijedlog komisije o registru. Neću vas iznenaditi, želim biti otvoren, svjesni smo vrlo složenog popisa prioriteta koji su uključeni u prijedlozima, u vašim prijedlozima. Imamo niz osjetljivosti u državama članicama uključujući i nacionalna parlamente. Neki su e, nedavno podnijeli svoja mišljenja. Mislim, i tu moram biti otvoren, mislim da pitanje koje mi kao predsjedništvo želimo odgovoriti i to je realistična opcija. E, moramo barem parcijalno postići dogovor o nekim temama koji su dio tih vrlo osjetljivih dokumenata. E, tu ću tražiti povratne informacije od vas. Što je po vašem mišljenju realistično? Svjesni smo e, vremenskog ograničenja. E, tu su sada otvorena vrata mogućnosti, ali ta se vrata polako zatvaraju kako teče vrijeme. Istovremeno moramo također imati na umu i praktičnu implementaciju mogućih sporazuma. E, tu imamo jednoglasje i ratifikaciju na nacionalnoj razini. E, uvjeravam vas da obzirom na sva ta osjetljiva pitanja mi radimo na tome vrlo intenzivno i imali smo jednu radnu skupinu u vijeću prvog dana našeg predsjedništva i e, nakon praznika smo već imali još jedan sastanak radne skupine. Radimo sve što možemo, nećemo samo sjediti skrštenih ruku. Uvjeravam vas da to neće biti naš pristup. Znamo koliko je to važno za vas. E, pravo istrage, e, gospođo predsjedateljice, na, kraju nizozemskog predsjedništva e, imali smo jedan neformalni dokument, prva rasprava e, i radna skupina. Nema entuzijazma u vijeću kad je riječ o tome. Mislim da bi e, naši ljudi iz i izvjestitelji trebali organizirati razmjenu mišljenja kako bi vidjeli koje je zapravo e, racionalno objašnjenje između svega onoga što ste vi naveli u vašem dokumentu. Mi kao predsjedništvo, mi smo spremni se pozabaviti ovom temom, no to neće biti nimalo e, jednostavno. E, uvaženi zastupnici odbora za ustavna pitanja, gospođo predsjedateljice, evo čini mi se da sam bio predugačak i siguran sam da e, ima još jako puno tema koje vas zanimaju, ali molim vas da se sve ovo shvatite na način da sam ja spreman i surađivati i uključiti se u rješavanje problema i na političkoj razini. Tako da kad e, govorimo o izbornom zakonodavstvu ili o drugim važnim e, dosjejima, neću to samo prepustiti e, kolegama u radnoj skupini. Ja sam spreman komunicirati s vama, zato što moramo biti iskreni. Vi morate komunicirati sa vašim kolegama na nacionalnoj razini, jer na kraju krajeva trebali bismo postići dogovor bar o nekim dijelovima izbornog zakonodavstva. Stoga, gospođo predsjedateljice, evo ovo sam htio podijeliti sa vama um, u svom uvodu. Hvala vam unaprijed na odličnoj suradnji. Um, do prosinca ove godine. Hvala vam. A sada ću dati riječ kolegama koji se žele javiti. Molim vas da budete što kraći moguće, zato što nemamo jako puno vremena. Imamo samo 15 minuta za pitanje i e, odgovore. George izvolite. Dobar dan, gospodine ministru. Hvala vam što ste došli. želim vam dobrodošlicu i u ime odbora i u ime Kluba zastupnika Europskih pučana. Imam dosta pitanja i postavit ću vam ih u telegrafskom obliku. Kao prvo, kada govorite o fragmentaciji, mislim da moramo napraviti razliku e, između fragmentacije i različitih pristupa. Mislim da ono u čemu je Europska unija vrlo uspješna jest rješavanje sukoba. I mislim e, da moramo nastaviti u tom smjeru i čak i kad postoje velike razlike u mišljenjima. Naravno, postoje neka ograničenja i Brexit je jedan od njih. Drugo, govorili ste o programu vašeg rada, o reviziji višegodišnjeg e, financijskog okvira. I možete li mi nešto reći o samom upravljanju političko, e, ustavno e, na građane utječe sve ono što se odluči. Zatim, održive migracije i azil, to zvuči vrlo pozitivno. Ne znam što to doista znači, ta riječ održivo. i veselim se što ćemo više o tome doznati nakon samita u Bratislavi. No neke zemlje članice to vide kao e, sukob e, nadležnosti za zemalja članica i nadležnosti Europske unije. Zanima me gdje se točno nalazi ta održivost. Treće pitanje. Kad govorite o Europi koja mm, sudjeluje na svjetskoj razini, Um, govorili ste dosta o trgovini, a ja smatram da postoje određeni i sigurnosni aspekti. I, iako smatram da smo vrlo dobri u rješavanju sukoba u Europi, mislim da još uvijek nismo eh, mnogo postigli na području rješavanja sukoba između Europe i neevropskih zemalja. Ja se nadam da je to nešto čemu vi razmišljate. Unutarnja sigurnost je naravno od ogromnog značaja. Do unazad nekoliko godina to nije bilo tako. Ali svejedno ne bih išao tako daleko da kažem da postoji mm, hladni rat, drugi hladni rat, kao što neki kažu. Ali mislim da moramo ipak potrošiti malo više novaca na prikupljanje obavještajnih podataka nego što to sada činimo, ali mislim da će se i o tome razgovarati u Bratislavi. I na kraju, kada ste govorili o Brexitu, što god to značilo, pa ja sam siguran da premijerka May zna što to znači, ona neprestano ponavlja da Brexit znači Brexit, ali ja bih samo htio spomenuti na posljedice koje će to imati na Europu. Jer ovdje ne govorimo samo o Ujedinjenoj kraljevini, govorimo o Škotskoj, o Sjevernoj Irskoj. Što će se još, e, vidjet ćemo što će se još dogoditi. E, vjerujem da nećete vi biti jedino predsjedništvo koje će se morati time baviti, jer mislim da će ovo trajati. Ali evo, želim vam najbolju, najviše sreće. Hvala vam, sada Mercedes Bresu. Hvala vam. Gospodine ministre, želim vam dobrodošlicu. Voljela bih da imamo malo više vremena nego danas. Ja bih se osvrnula na neke od vaših e, komentara i željela sam vam reći da jedan od najvažnijih e, problema jest netransparentno funkcioniranje Europske unije, barem kako to vide naši građani. E, jedan od posljedica toga je, je ogroman broj dokumenata, izvještaj petorice predsjednika, program rada komisije, zatim e, program rada vašeg predsjedništva, zatim dokumente koje usvaja Europski parlament, koje usvaja vijeće i tako dalje i tako dalje mi i dalje nemamo jednu, jedan jasan plan onoga što želimo postići. Možda bismo medijima i građanima trebali pojasniti ključne točke onoga što se želi postići. Dakle, recimo vi u vašem predsjedništvu od sada pa e, do kraja. Vi ste spomenuli nekoliko tema govorili ste o vanjskoj i unutarnjoj sigurnosti, to su teme za koje vlada veliki interes. Što mislite da možete napraviti za vrijeme vašeg predsjedništva, a što bi onda trebalo što bi onda trebalo učiniti sljedeće predsjedništvo, kako ne bismo svaki puta kretali iznova sa istim raspravama? Trebalo bi prisiliti nas same sebe, e, vijeće, Europsko vijeće i komisiju da e, definiramo jedan jednostavan e, plan koji će europskim građanima vrlo jasno pokazati koje smo korake naprijed učinili i što planiramo učiniti. Druga stvar, kao što je rekao kolega Šeplin, malo pojasniti što Brexit doista znači bilo bi možda dobro da imamo isti takav plan za Brexit, tako da e, imamo nekakve vremenske okvire, da znamo kada će se što dogoditi. I treće, to sam vam već ranije spomenula, sada ću vas ponovno na to podsjetiti. Um, Dobili smo informaciju o zloupotrebi e, sredstava iz Europske unije za e, financiranje političkih stranaka. Ako bi e, vijeće imenovalo jednog stručnjaka za to pitanje, onda bismo mogli jasnije odgovoriti europskim građanima koji su postavili to pitanje, je li bilo takvih zloupotreba ili ne. I što se čini po tom pitanju? Hvala vam, a sada Joe Linen. Hvala predsjednice. E, gospodine Korčak, hvala vam na izlaganju. E, s njime se u potpunosti slažem. Opisali ste situaciju u kojoj se nalazi Evropska unija, a ta je situacija dramatična. Ne samo da postoje različita mišljenja, već imamo i e, raspad sistem, načela na kojima počiva Europska unija. Evropska unija je zajednica prava e, tijekom 60 godina su svi prihvaćali to pravo a u, Mađarska sprema sada referendum protiv jednog zakona Evropske unije. E, e, Poljska ne želi prihvatiti diobu vlasti. E, mi imamo jednu poraznu politiku koja nije sukladna e, unutarnjem tržištu. E, u Bratislavi moramo razgovarati o tome imamo li istu Evropsku uniju, govorimo li svi o jednoj Evropskoj uniji. moramo sve to ponovno spojiti. Bilo bi dobro da Bratislava pošalje e, građanima signal zašto trebamo Evropsku uniju. E, rekli ste vanjska unutarnja sigurnost, to je značajna tema. Došao sam upravo iz Marseja, tamo sam odletio u Marseju. Tamo sam e, čekao jedan sat u redu gdje je Schengen? On ne postoji. moramo dati e, poruku da smo u stanju organizirati kolektivnu sigurnost. I na kraju nešto što niste spomenuli, a to je komunikacija s građanima. E, političari rade mnoge greške kak, i tako populisti imaju otvoreno polje. Njima je lako E, raditi. Govorili ste o izbernom pravu. U vijeću nema apetita e, niti za istražni odbor parlamenta, niti za evropske izbore. E, ne želi se sudjelovati u registru transparentnosti. Onda se pitam da li e, se želimo ovu Europu dalje e, razvijati ili će pobijediti nesloga? Hvala. Imam još e, troje ili četvero zastupnika, možda da najprije čujemo sva njihova pitanja. Hvala. Izvolite, sljedeća kolegica. Hvala vam. Najprije želim pozdraviti predstavnike sljedećeg predsjedništva E, mislim da vam je dobar dio e, programa rada nametnu, da su vam nametnule okolnosti. Što se tiče našeg odbora za ustavna pitanja, e, mi radimo trenutačno na vrlo važnim dosjejima i mislim da bi mogli pomoći na nekim temama koje su vrlo bitne. Sami ste spomenuli kako moramo europske institucije pretvoriti u institucije koje su učinkovitije i koje bolje brane interese naših građana. A upravo se i mi u ovom odboru time bavimo. I kad je riječ o Brexitu i kad je riječ o globalnoj sigurnosti, granicama, um, prikupljanju obavještajnih podataka, te pitanja sigurnosti koja nas se brinu. Gospodin Šeflin je govorio o obavještajnim informacijama i to je istina. To su teme koje se neprestano pojavljuju u ovom parlamentu. Zemlje članice ne mogu same rješavati te probleme. Moraju dijeliti podatke s ostalim zemljama članicama i ostalim tijelima zato što ćemo jedino na taj način riješiti probleme koje su nam zajednički. Rizici i neprijatelji koje e, imamo su vrlo učinkoviti. I naravno ne poštuju e, granice država, a mi moramo riješiti taj problem koji imamo. I kao što je rekao kolega, ja se nadam da ćete iz Bratislave poslati definitivne poruke našim građanima. Da će se posvetiti e, više pozornosti krizama poput e, izbjegličke krize, te da će se više pažnje posvetiti i gospodarskom upravljanju. Što se tiče demokratske kontrole, naše politike bi, biti, trebale biti učinkovitije i e, AFKO, to je odbor za ustavna pitanja, može itekako pomoći unutar ili izvan sadašnjih e, okvira. Ja se nadam mm, da ćete vi imati puno uspjeha u vašem radu, a nadam se da, ćemo isto imati i mi u našem. Hvala sada Ramon Hauregi. Hvala vam. Gospodine ministre, ja sam htio komentirati tri stvari. Kao prvo, postoji tema koju niste komentirali, a koja je od ogromne važnosti za e, Europu u ovom trenutku. Mislim da u cijeloj Europi e, postoji velika razočaranost zbog fiskalnih problema. Recimo, da zemlja poput Irske koncentrira dobiti jedne tvrtke koja zarađuje na području cijele Europe i da se ta dobit koncentrira u samo jednoj zemlji, to nije prihvatljivo. O tome recimo nisam ništa čuo. A, smatram da Europska komisija, gospodin Moskovisi, da moraju predložiti mjere, zapravo te mjere već postoje, trebali bi informirati ostatak država o vlastitim poreznim mišljenjima, o poreznim dogovorima sa tim tvrtkama. No, ta pravila već postoje, a Irska nije ostale zemlje obavijestila da ono porez koji prikuplja je niži od 1%. To je neprihvatljivo i Europa mora sada odgovoriti na te probleme. To je prvo. Drugo, ja se slažem da Europa mora kontrolirati vanjske granice. To je mm, prioritet kad govorimo o migraciji. No neće biti dobre kontrole ako ne budemo imali i ulazna vrata. Kontrole neće moći biti moguće ako nema vrata. Kontrola je moguća ako postoji e, ako postoje vrata koji omogućavaju e, e, organizirani ulazak i ravnomjernu raspodjelu. U protivnom je kontrola nemoguća. Stoga, imigracijska politika treba vanjsku kontrolu, da, slažem se, ali definitivno treba i vrata. I treća stvar, i evo, završavam. Najprije želim zahvaliti slovačkom predsjedništvu eh, na tome što ste pristali sastati se eh, sa mnom kao izvjestitelju o, o istragama. Hvala vam što ste se sastali sa mnom u srpnju i to odmah nekoliko dana nakon što ste preuzeli predsjedanje. A sada bih vas zamolio još za još jedan sastanak i naša predsjednica je to zatražila od vijeća da vijeće obavijestimo o našoj političkom, o našem političkom stajalištu. E, gospodine ministre, mi već dvije godine se pokušavamo sastati sa vijećem i još uvijek nismo u tome uspjeli. A ako slovačko predsjedništvo u tome uspije, ja ću vam dati neku nagradu, ne znam točno koju, ali nagradu ćete dobiti. Hvala prije nego što dam e, riječ e, premijeru. Svi mi nakon ljeta želimo jako puno govoriti, ali prije toga e, predlažem jednu izmjenu dnevnog reda. Dakle, glasanje imamo u 16.30. Odmah nakon naše rasprave će nam Richard Corbett e, predstaviti svoje izvješće. Dakle, odmah nakon ove rasprave ćemo čuti izvješće Richarda Corbeta, a onda nakon toga ćemo imati glasanje. Hvala, a sada evo Richard. Hvala, evo samo vrlo kratko. Spomenuli ste da će tek sljedeće godine britanska vlada mm, započeti sa pokretanjem članka 50. Naravno, to me e, ne brine, to jest ne čudi. I to je uglavnom zbog toga što britanska vlada zapravo još uvijek ne zna što želi ispregovarati kao alternativu članstvu u Europskoj uniji. Za početak, mm, tu je čitav niz tema, jako dugačak popis tema i svakoga dana se sjetimo nekih novih problema koje će trebati riješiti. Tako da je u interesu svih da taj popis bude potpun i da se i da jedna i druga strana onda mogu definirati svoja pregovaračka stajališta. No, upravo zbog toga što se britanska vlada još uvijek nije dogovorila sama sa sobom što će i kako će, još jedna važna tema je željeli li ostati, u, di, žele li ostati dijelom unutarnjeg tržišta, ali to znači da bi onda Velika Britanija trebala prihvatiti E, svak, sve ključne dijelove toga, uključujući slobodu kretanja. Ili ako ne želi ostati u e, unutarnjem tržištu, onda će morati uvesti e, carinske prepreke i regulatorne prepreke i to će biti ogroman trošak za njihovo gospodarstvo. riječ je o vrlo teškom izboru. U samoj vladi nemaju jedinstven stav, postoje različite vizije, a o tome smo nešto čuli i za vrijeme e, kampanje prije samog referenduma. Tako da to treba riješiti. A i neki ljudi koji su glasali e, za izlazak će, kada se sve to riješi, najvjerojatnije reći pa čekajte, ja nisam glasao za to. E, tako da morat ćemo vidjeti, možda će se u tom trenutku će doći do promjene stava. Tako da samo vas želim zamoliti da pazite da ne zatvorite vrata e, i toj opciji. Čak i oni koji e, žele izaći iz Europske unije e, razumno tvrde da je dobro ipak samom postupku dati više vremena, a ne požuriti u brzi dogovor koji nije dobro pripremljen. Bolje je iskoristiti što je više moguće vremena kako bi se sve dobro dogovorilo. Stoga vas molim da budete, e, da pokažete razumijevanje ako se e, članak 50 ne aktivira 2017. 18. i tako dalje. A ako se i postigne nekakav dogovor u ovom razdoblju od dvije godine, još uvijek postoji prostor da se odredi jedan kasniji datum za Brexit. Mislim da je u interesu svih da to što bolje prođe. I mislim da sve treba jako dobro isplanirati. Hvala vam i posljednji je Pedro Silva Pereira. Hvala. Ja imam jedno pitanje koje se odnosi na temeljna prava. Kao prvo, u vašem uvodnom govoru to niste spomenuli, a riječ je o sustavnim problemima koji postoje u temeljnim pravima i to u brojnim zemljama članicama Europske unije. Europska unija nema samo probleme sa proračunom ili ekonomske probleme ili izbjegličke probleme. Europska unija se suočava i sa sustavnim problemima kad je riječ o temeljnim pravima. Mehanizam davanja odgovora institucija kako bi se u cilju zaštite temeljnih prava ne funkcionira kako treba. Kako vi ocjenjujete tu situaciju i kako ocjenjujete te mehanizme koji postoje, jesu li oni dovoljni ili bi evropske institucije trebale dati malo energičniji odgovor? Drugo, imigracija. I ovdje je riječ o temeljnim pravima izbjeglica i migranata. I tu sam vam htio postaviti jedno pitanje. Vi ste spomenuli održivu politiku migracija i azila. Kada ste o tome govorili, činilo mi se kao da govorite mm, da je potrebno vratiti kontrolu na naše granice. Jako dobro znamo cijelu tu raspravu i iz <clears throat> nedavne kampanje a, oko britanskog referenduma, dakle da se bolje e, čuvaju granice, da se uspostave granične e, službe i tako dalje. To je već sve spomenute. spomenuto. No, dakle o tome se govorilo, no nije se govorilo o e, odgovornosti kad je riječ o preraspodjeli azilanata i izbjeglica. Eto, moje pitanje, žel, planirate li vi nešto učiniti po tom pitanju? Hvala. Evo, izvolite. Ja vas molim da odgovorite na sva pitanja. Imate pet minuta, izvolite. Hvala vam. Dakle, sam shvatio koliko sam pomno slušao vaše pitanje, dakle nisam uopće razmišljao o tome što ću odgovoriti na njih. gospodin Šoflin, pozbavit ću se samo jednim ili dva pitanjima koje ste spomenuli. Dakle, globalna Europa je mnogo više od, Euro od trgovine. Ja sam spomenuo trgovinu jer smatram da postoje tri važna područja, ta, ali u našim prioritetima također smo rekli da ćemo pokušati razmotriti kako nastaviti sa proširenjem i ne želim plašiti vas i reći da će Slovačka je naivno inzistirati na tom procesu. Ne, naša je uloga jasna reći zemljima, kandidatima što bi trebalo učiniti kako bi mogla napredovati na način na koji žele. No kao zemlja koja podržava proširenje i dalje vjerujemo da je to jedan od najučinkovitijih instrumenta za stabilizaciju našeg susjedstva. I to me dovodi do vašeg drugog pitanja, sukob i rješavanja sukoba. Federica Mogherini, kao što znate, je predložila i na vijeću u lipnju smo primili na znanje tu globalnu strategiju, a sada se nastavlja s ovim procesom gdje ne samo da želimo tu globalnu strategiju, već želimo i podstrategije koje će se baviti našim neposrednim susjedstvom. Dakle, kratak odgovor bi zapravo pokazao ovdje koliko mi kao predsjedništvo unutar svoje nadležnosti također se bavimo tim važnim stvarima. Pitali ste o upravljanju i mene zanimalo da li misle na ekonomsko upravljanje jer je to doista složena tema, ali kao predsjedništvo što se tiče političkog upravljanja kao predsjedništvo želimo potrebiti što je više moguće ono što zapravo upravlja odnosom između zakonodavaca, a to je provedba interinstitucionalnih sporazuma. Jer to omogućava i vama i nama, zakonodavcima, dobiti najbolje moguće rezultate što se tiče naših prioriteta, za koje sam siguran da ih i vi dijelite. Dakle, upravljanje je donekle politički proces, no nas ovdje zanima kako najbolje provesti interinstitucionalne sporazume. Preskočit ću na zastupnicu Breso i kratko odgovoriti na njeno pitanje. Smatram da ćemo vrlo brzo moći imenovati predstavnika u tu eminentnu skupinu osoba koja se bavi pitanjem političkih stranaka. Ne znam da li ja smijem postaviti pitanje, ali tada ćemo moći odgovoriti vašem odboru kako dalje nastaviti imajući na umu da ćemo ubrzo na snazi imati e, novu regulativu koja će se provesti početkom sljedeće godine. Ali jasno mi je naravno da postoje druge zamisli o izmjenama tog novog budućeg zakonodavstva koje će se e, među drugim stvarima baviti i pitanjem financiranja političkih stranaka. I gospođo Breso također želim reći da zaostajemo i nedostaje nam jedna jasna poruka o tome što je zapravo naša vizija naspram naših građana. U Bratislavu, naravno, kao domaćin, bili bismo sretni da ondje dođe do velikih uspjeha i da su svoj plan za spašavanje Europske unije, no do toga neće doći. No mislim da ako se složimo da ukoliko šest mjeseci nakon razmatranja tome što se dogodilo i nakon eh, konsenzusa do kojeg se nadam da će i doći, tada bi u ožujku sljedeće godine trebali imati nešto sličnije mhm. viziji koju možemo izložiti građanima, jer po meni suština te vizije zapravo da razuvjerimo građane i da im pokažemo da preuzimamo kontrolu nad nekim važnim stvarima s kojima smo svi suočeni. Ich bin mit Ihnen völlig einverstanden mit, äh, mit wie Sie, die, die Situation beschrieben haben auch. Äh, spominuli ste razne zemlje. Naravno da se ne možemo te pojedinačno izraziti o zemljama. Äh, posljednji primjer je Irska i slučaj apple Mislim međutim da imamo zakonodavstvo koje važi i koje treba primijeniti s tim na umu e, mislim da je stvar komisija, e, komisije i zemlje koja je u pitanju. Nekoliko zastupnika spomenuli pitanje unutrašnje sigurnosti. Ponavljam, ne mislim da u Bratislavi možemo tu ulaziti u detalje u pitanja gdje bismo mogli ostvariti napredak, ali Bratislava može ostvariti jedan politički zamah kako bismo e, se načelno dogovorili o tom području unutarnje sigurnosti na unutar kojeg možemo djelovati, a ne samo da se e, suočavamo s situacijom da naši ljudi pogibaju na ulicama Brisela zbog terorističkih napada, niti da se suočimo sa situacijom gdje očito imamo problema sa razmjenom informacija između pojedinih službi unutar Europske unije. I naravno, nadam se da ćemo u krajnjoj liniji prepoznati potrebu da kako bi smo ostvarili unutarnju sigurnost da je potrebna potreban veći angažman sa te vanjske eksterne strane jer te dvije stvari su usko povezane. Učinkovitost institucija, gospođo Ruiz, svakako dat ćemo sve od sebe po tom pitanju, jer ako nam je išta problematično, to je način na koji naše institucije funkcioniraju i možemo se žaliti oko njih, no europski proces integracije jednostavno ne bi bio moguć eh, bez institucija. Gospodin Haragi, u potpunosti se slažem s vama što se tiče fiskalnog područja. Ja također predstavljam zemlju koja još uvijek vjeruje da ukoliko u nekom polju moramo napredovati kako bi Europska gospodarska i monetarna unija postala održiva, to je uključivanje fiskalnog područja. Znam da je to poprilično kontroverzna stvar, no ja i što se tiče mm, emu monetarne unije, mm, moram reći da je to naš nacionalni stav. Dakle, nisam ulazio u detalje pitanja poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, no nisam spomenuo niti mnoge druge teme u svom izlaganju. To ne bi bilo moguće, ali vjeravam vas da smo uvelike posvećeni napretku e, na tom polju i to na temelju predloga komisije. Za kraj, evo, gospodine Korbet, e, nisam rekao da će doći do službene obavijesti već da je došlo do najave da bi to moglo biti krajem ove ili sljedeće godine. Mogu dakle reći da što se tiče samog postupka i slavnog članka 50. ugovora o Europskoj uniji, predsjedništvo i vijeće stupaju na scenu tek nakon što se ovaj proces započne, dakle tek nakon što dođe do obavijesti e, o pokretanju postupka i tada se izdaju smjernice i nastavlja se s radom mi kao vijeće zapravo smo na raspolaganju razvoju događaja, Na prvi korak svakako mora biti službena obavijest. Vjerujemo li u to, taj razuman vremenski rok koji je Velikoj Britaniji potreban, to je svakako logično jer je u našem interesu da proces pregovaranja bude dovoljno dobro pripremljen kako bi se kasnije moglo provesti što je e, lakše moguće u nadalazeće dvije godine nakon pokretanja. Nadam se da sam ispravno razumio pitanje e, gospodina Pereire vladavina prava tijekom našeg mandata procijenit ćemo mehanizme vladavine prava, provest ćemo procjenu njihova funkcioniranja kroz protekle dvije godine i naravno uzeti u obzir kako e, se to provodi. Dakle, s naše strane u potpunosti prepoznajemo potrebu država članica i svih uključenih institucija da e, poštuju temeljne vrijednosti e, kako su one izložene u ugovorima. Migracija. Naša namjera, kao što sam već rekao, bila ne samo reći da ćemo se pozabaviti migracijom, već e, učiniti jasnim e, da ono što učinimo mora biti održivo. I ponavljam, to neće biti održivo osim ako ne radimo ono što je naša dužnost, a to je zaštita vanjskih granica. To ne znači da nećemo dopustiti ulazak u EU ljudima koji traže sklonište zaštitu e, zbog toga što su progonjeni, ali moramo prekinuti s tom praksom gdje smo tijekom protekle godine u potpunosti izgubili nadzor nad vanjskim granicama. Ako ga ponovno ne steknemo, nećemo moći pomoći onima kojima je to potrebno. Jer među onima koji dolaze nezakonito, mnogi nisu e, podobni za dobivanje međunarodne zaštite. Dakle, moramo se pobrinuti da jasno možemo razlikovati tko je podoban za tako nešto, a tko mora biti vraćen. I za kraj, kao predsjedništvo dat ćemo sve od sebe kako bismo mogli u vijeću voditi otvorene rasprave o nacrtu reforme dublinskog sustava. U to vas uvjeravam, to je situacija s mnogim predsjedništvima, situacija u kojoj vaše nacionalno stajalište možda ne ide u skladu sa logikom određenog predloga na kojem se radi. No, mi znamo koja je uloga tog poštenog posrednika i e, uvjeravam vas da će u vijeću slovačko predsjedništvo e, obratiti dovoljno pažnje e, nacrtu reforme dublinskog sustava na temelju komisijina predloga. Nadam se istodobno da ćemo pronaći rješenje u kojem zemlje koje ne dijele taj stav, predloženi stav o obveznom sistemu e, preseljenja, da ćemo moći pronaći sistem e, gdje te zemlje također mogu pokazati da i one e, jasno iskazuju svoju solidarnost. Dakle, tako bismo voljeli nastaviti po tom pitanju. Gospođo predsjednice, ispričavam se svime na čija pitanja nisam uspio odgovoriti. No, na raspolaganju sam i podsjetit ću vas kada god bude postojalo interes za to. Nećemo zaboraviti vaše obećanje, iskoristit ćemo to možda barem na kraju predsjedništva, pa zahvaljujem za sada u ime sviju kolega. Mislim da vidite da se e, nije ovdje samo usko shvatio taj dnevni red odbora AFKO, već smo doista zadovoljni što ste s nama raz, razmijenili taj načelni pristup vašem predsjedanju i vaš pristup rješenjima, tako da vam želim sve najbolje u nadolazećem predsjedništvu. Također nadamo se da vaša suradnja s Europskim vijećem u kontekstu neformalnog sastanka u Bratislavi e, otvoriti put u dolazećim mjesecima ka boljoj Europi. Slažemo se dakle s vama ne više ili manje Europe, ali potrebno je napraviti stvari koje su važne i koje ljudi od nas očekuju. Hvala dakle još jednom i odmah mi ćemo na kratko napustiti sastanak i u 14 u 16.30 točno nastaviti sa glasanjem, a sada ćemo e, prepustiti predsjedanje Pedru i dati riječ Richardu. Kako stojiš s vremenom? Koliko si e, odradio? Desetak minuta. Imaš još deset minuta? Da, da, da. Sad će, čekaj, sad će biti e, glasanje. I sad bi trebao Korbet svoje izvješće.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 ću održati svoje prvo izlaganje nacrta izvješća koje, kao što svi znate, se temelji na radu ratne skupine AFKA pod predsjednjenjem podpredsjednika Vilanda. I kao što svi znate, vjerujem da se nakon izlaganja neće povesti rasprava, nju ćemo imati kasnije na našem izvanrednom sastanku sljedeći ponedjeljak. Još bih rekao da je neformalna konsolidirana verzija poslovnika u svojem obliku u kojem se usvajaju svi amandmani već raspodijeljena svima, dakle trenutno ne samo na engleskom, ali prijevod će biti na raspolaganju do sljedećeg sastanka. Predložen kalendar također je sljedeći rok za podnošenje amandmana ponedjeljak 26. glasanje na odboru utorak 8.11. i glasanje na plenarnoj srijeda 14.12. E, Richarde, imate reći. Hvala lijepo. Mislim da je ovo četvrta prilika da se kao izvjestitelj bavim općom revizijom poslovnika Europskog parlamenta. No, ovaj put stvari su drugačije i to na dva načina osnovna. Prvi, u prethodnim prilikama obično je to slijedilo neki novi ugovor, amsterdamski iz Nice, Lisabona, gdje smo dakle prilagođavali svoje postupke i poslovnik novim odgovornostima parlamenta, novim sporazumima, novim ugovorima i pokušavali ih iskoristiti što je bolje moguće. Ovaj put više se radi o tome kako poboljšati naše funkcioniranje kao parlament. Postoje neke stvari, e, primjerice interinstitucionalni sporazum o boljem zakonodavstvu, posljedice kojeg ugrađujemo u naš poslovnik, no većina ovog posla bavi se time da parlament radi učinkovitije, da poslovnik bude jasnije razumljiv, da pravno bude preciznije sročen. I druga velika razlika je da u ovoj prilici zapravo ne radim ja ili samo ja na tome, već jedna radna skupina koju je ovaj odbor uspostavio. Njome vrlo sposobno predsjeda potpredsjednik parlamenta gospodin Viland i radi sa, sastoji se od predstavnika svih klubova zastupnika i djeluje na temelju konsenzusa. Do sada smo dakle, imali vrlo dobar duh suradnje na toj radnoj skupini. To ne znači da svaka, svaki klub potpisuje svaki prijedlog zajednički, ali načelno govoreći imamo vrlo visoku razinu konsenzusa i nadam se da će to značiti da u nadolazećem radu na razini odbora možemo lijepo nastaviti razmjerno brzo i nadam se bez previše novih amandmana. Kolege su već vjerojatno dobile konsolidiranu verziju, kao što je gospodin Silva Pereira upravo rekao, verziju poslovnika kako bi izgledala u slučaju da se svi predlazi usvoje. Dakle, imamo trenutni tekst i podebljeno, boldano izmjene. To je najlakši način da se svi upoznaju s onime što predlažemo. Također uskoro ćete dobiti i sam nacrt izvješća koje će biti formatirana na tradicionalan način stara verzija poslovnika u ljevom stupcu predloženi amandmani u desnom. Dakle, što se tiče glasanja, moramo tehnički raditi na tome. ukoliko najlakše želite vidjeti koje su promjene, preporučujem da pročitate konsolidiranu verziju poslovnika, jer nacrt izvješća zbog kompjuterskog softvera parlamenta nam je rasjeckao predloge u zasebne amandmate svaki puta kada se mijenja pojedini stavak u pravilniku. Tako da imamo preko 800 amandmana koji sami po sebi zasebno čak niti nemaju smisla bez drugih sastavnih dijelova na, koji, na koje najlazite ili prije ili kasnije. Tako da je to poprilično zbunjujuće, nečitko tražio sam da se to promijeni, no i čini se da, da robujemo svom softverskom sistemu, a ne da on služi i pomaže nama. Dakle, računalna tehnologija ipak sada vrhovna vlast i tijela u ovom parlamentu, a ne sami zastupnici, no s time moramo živjeti. Pokušao sam boriti se protiv toga tijekom ljetnih praznika, no to bi nekoliko mjeseci zadilo naš rad da radimo bez tog softvera. Kako bilo, ako pogledate konsolidiranu verziju poslovnika koju ste dobili, ona je mnogo jasnija i nadamo se smislenija. Kao što sam već rekao, većina posla je konsen, podložna konsenzusu koji imamo, većina je također tehničke naravi, ali postoje neke točke koje su od političkog velikog značaja. Tu bih istaknuo prijedlog o sporazumu u prvom čitanju, kada imamo trijalog prije prvog čitanja. Imamo različita pravila u parlamentu, da li bi se to rutinski trebalo raditi povremeno ili nikada zapravo i mislim da smo jedan dobar radni izvedivi kompromis predložili, dakle da odbori nakon osvajanja izvješća na razini odbora, nakon toga samo ne prije, mogu odlučiti da mogu pregovarati u prijalogu već u toj točki s drugim institucijama. No, tu odluku treba najaviti na plenarnom zasjedanju. I ukoliko dođe do bilo kakvog prigovora, plenom će glasati o tome jesu li odobreni pregovori na temelju prijedloga ili nisu. Ukoliko ne, na sljedećem zasjedanju plenarnom imat ćemo glasanje u fazi prvog čitanja. A i tada se to može zaključiti vraćanjem nazad na razinu odbora. No što to znači je da ćemo imati transparentnost, jasno dopuštenje cijelog parlamenta da se nastavi raditi na pregovorima o sporazumu u fazi prvog čitanja, a da to neće odlučiti samo odbor. To je kompromis o kojem smo dugo raspravljali i po meni je vrlo razuman. Vidim da nam polako dolaze gosti za naše saslušanje. S obzirom da je i ovo samo moje izlaganje, a nećemo imati raspravu, skratit ću stvari. Kolege dakle mogu pročitati konsolidiranu verziju teksta, sve ih potičem da to pomno urade. I na raspolaganje sam svima kojima je bilo kakvih pitanja, komentara, neka mi se obrate da to raspravimo. Što se većine točaka vjerujem da obrazloženja ili bilo kako prilagodba će riješiti sva pitanja, no važno je da brzo nastavimo s time kako bismo novi poslovnik mogli usvojiti na vrijeme za drugu polovinu ovog saziva. Dakle, u prosincu gospodin Silo Perere je pročitao vremenski e, okvir i tako bi novi poslovnik e, mogao početi, mogao zaživjeti. Imat ćemo vremena za detaljnu raspravu svih pitanja na sljedećem sastanku. Sada vam se zahvaljujem na pažnju. Hvala Richarde. Kolege, kao i obično u parlamentu, nemamo vremena. Ukoliko želimo da novi poslovnik stupi na snagu, počev sa prvom plenarnom sjednicom u siječnju sljedeće godine, i također to znači da neće sve jezične verzije biti spremne za vas za rok za podnošenje amandmana. Tako da ćemo sljedeći tjedan morati vidjeti koje će jezične verzije biti raspoložive. Ali nije isključeno da će neki od vas morati raditi i na temelju engleske verzije to također ima određene vrijednosti, ali jasno mi je da će možda doći do pojedinih problema vezano uz jezične verzije. Helmut Schulz nešto si želio e, dodati. Hvala, znam da nema rasprave, samo bih bio jasan e, da će poslovnik biti osnovni zakon na temelju koga svi zastupnici u parlamentu radi, znači moramo biti transparentni, iskreni, otvoreni u našem pristupu i e, zahvaljujem još jednom svim kolegama u radnoj skupini za poslovnik zbog toga što smo doista razlili atmosferu gdje pokušamo iskreno raspraviti stvari. Naravno imali smo konsenzus u određenim točkama, u drugima to nije bilo moguće, tako da moramo reći da u nadolazećem ostatku rada Moramo ga kvalificirati, a to znači sposobnost da sve političke stranke doprinesu ovom radu, jer želimo imati jedan zajednički pristup koji će stupiti na snagu vjerojatno od 1. siječnja i da ćemo tako moći raditi na temelju novog poslovnika. To dakle znači da ćemo morati razjasniti stvari oko kojih se slažemo, oko kojih ne i kako ćemo razraditi pojedine amandmane. Dakle, rekli ste da postoji taj pritisak e, računalne tehnologije e, koja vas je navela na to da izaberete jednu metodu, a ja bih rekao da onda taj postupak moramo popratiti barem e, na taj način da napravimo jednu mapu amandmana gdje možemo pokazati koje su verzije koje su predlozi radne skupine, koje su vaši predlozi i četvrti stupanj koji su tuđi amandmani. Mislim da bi se to lako moglo učiniti te bi to nama također u radnoj skupini i u klubovima zastupnika e, pružilo priliku da vidimo sa čime se slažemo, gdje imamo drugačija različita stajališta i da se o tome glasa. Dakle, rado bih surađivao s vama da se na taj način novi poslovnik e, da on izrazi najveću e, razinu usuglašenosti svih uključenih. Hvala, neću tražiti Richarda da odgovori, no naravno svjesni ste da ne radimo ništa drugačije od normalnog postupka, samo zbog složenosti cijelog pitanja, običajni postupak koji se uvijek koristi je malo manje podoban za ovu prijedeku, dakle ne primjenjujemo ništa iznimno što bi nam otežalo život. Dakle, vidim da ćemo imati ovu raspravu u Strasburu u ponedjeljak u 19. I zatim rok za podnošenje amandmana 26.9. Pod pretpostavkom da ćemo 14.12. glasati na plenarnoj te da u sjećanju poslovnik stupi na snagu. Dakle, ako dođe do bilo kakvog kašnjenja odgode. Posljedice će naravno se ticati i tog zasjedanja u siječnju. Eto, hvala Richarde. Mislim da ćemo te još saslušati što se tiče same suštine na sljedećim sastancima, pa ćemo brzo preći na glasanje, kao što smo i dogovorili u 16.30. Kao i obično e, ispričavam se stručnjacima, vidjet ćete kako glasamo, to je također jedno iskustvo. E, imamo glasanje, imamo dva dokumenta za glasanje. E, evo test, da li nam kartice rade nakon ljetnog raspusta, nakon praznika. Molim vas stavite e, kartice u strojeve. Otvaram glasovanje. To je test, to je samo test. somebody doesn't vote, not voting, but it's not testing Evo, netko nije glasao. E, prvo idemo na opći proračun Evropske unije za financijsku godinu 2017. Svi dijelovi. Amandman 6704, tko je za, za, protiv, 6704. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. 9 prema 10, odbija se. E, netko nema karticu. 10 prema 10 ipak pada. Jelajnen, niste glasali? Oglasali ste. Odbija se. 67.09 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se 67.07. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se 67.00 za protiv suzdržani usvaja se 6702 za, protiv suzdržani usvaja se 6701 za, protiv suzdržani usvaja se, niste sigurni provjera, 6701 provjera, 6701 zatvaram glasanje, usvaja se 9 prema 10. 6708, on pada, 6705 za, protiv suzdržani usvaja 6706, koji je za, protiv, provjera, provjera 6706. Usvaja se 10 prema 8. 6703 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Evo, završili smo s ovime. Amandman četiri u tri dijela. E, četiri dijela amandmana četiri Za, protiv suzdržani dio dva Za e, test provjera drugog dijela. Provjera. Nisu svi glasali. Možda ne želite glasati. E, odbija se 9 prema 11. Treći dio za. Također ćemo provjeriti. Za, zatvara se glasanje. Odbija se 8 e, prema 12 e, završno glasanje. Tko je za? Ne trebamo poimenično. Nije obvezno. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na drugi dokument. Amandman 1 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis A za, protiv suzdržani usvaja se amandman 3 za 3 amandman 3 za protiv provjeravamo amandman 3 Zatvaram glasanje. Odbija se 10 e, prema 11. Amandman 11. Imamo glasanje po dijelovima. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Za? Provjera. Drugi dio. Amandmana 11. Zatvaramo glasanje. Odbija se prema 19. Amandman 12. Za? protiv, suzdržani, odbija se kompromis B, za, protiv, e, pučani su za, e, usvaja se, kompromis B se usvaja. Sada idemo na 23, tko je za, amandman 23, tko je za, protiv, Provjeravamo 23, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 11 prema 10 usvaja se kompromis. Mislim da je 11 prema 11. nije dovoljno. Odbija se. 11 prema 11 zbog jednog glasa koji je dodan negativnim glasovima. Prema tome pada. Kompromis B. Amandman 24. 24 za, protiv, Mislim da se usvaja velikom većinom. Provjera. Amandman 24. Zatvaram glasanje. 7 prema 14 odbija se. Amandman 31. Usvojeno. 31 za. To je drugi dio. Amandman 31 za. Protiv. Provjera eh, amandman 31. Otvaram glasanje. Za. Eh, polaki ste. 7 prema 15 odbija se. A 33 za. Isto, nisam sigurna provjera. Otvaram glasanje. Još dva glasa. Zatvaram glasanje. E, odbija se 9 prema 12. 35 za protiv. Mislim da se usvaja provjera 35. Amandman 35. Zatvaram glasanje. 10 prema 12 odbija se. Kompromis C za protiv, suzdržani, usvaja se amandman 41, e, za, protiv, usvaja se jasno, ako ne želite provjeru, usvaja se. Amandman 44 za, protiv, odbija se 45 za, protiv, provjera, amandman 45. Zatvaram glasanje. Konstantin, ti si protiv. 10 prema 12, kompromis D za, protiv suzdržani, usvaja se a amandman 51 za, protiv, mislim da je tjesno, amandman 51 odbija se, nisam sigurna, međutim provjera. 51. Zatvaram glasanje. Odbija se. Većinom. 47. 47 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Ali provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. 10 prema 12 odbija se 53 za protiv suzdržani odbija se 55 za protiv suzdržani odbija se 54 za protiv suzdržani odbija se 56 za protiv provjera 56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 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 61, drugi dio. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Imamo suzdržane, ne, 61, drugi dio. Zatvaram glasanje. 8 prema 7. Uzvaja se. 67. Tko je za? Protiv? 67. Za. Socijalisti su za, čini mi se, protiv. Odbija se provjera. Jose, nisam sigurna. Ne možemo zatvoriti glasanje jer niste glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis H za, protiv suzdržani usvaja se 68 za, 68 protiv, odbija se. Mislim da smo od, e, tokom ljeta zaboravili kako se glasa. Amandman 64 za, protiv, suzdržani usvaja se 75 za, protiv suzdržani usvaja se 76 za, protiv suzdržani odbija se 8, 80 za, protiv suzdržani usvaja se 77 za, protiv suzdržani odbija se 79 za, provjera 79. 79. Zatvaram glasanje. 10 prema 12 odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, odbija se 81 za, protiv, suzdržani, odbija se 82 za, protiv, provjera 82. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 11 prema 9 usvaja se. Idemo na 84 za, protiv. Provjera 84. Otvaram glasanje. 84 provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje ako ne glasate. Odbija se 8 prema 14. 85 za, protiv suzdržani, usvaja se 86 za, protiv suzdržani, odbija se završno glasanje. Završno glasanje će biti elektronički napravljeno. Otvaram glasanje. Jedna osoba stalno ne glasa. Kartica se ubacuje, ali e, ne glasa. Zatvorit ćemo glasanje. 15 prema 16 prema 6 usvojeno. Hvala vam lijepa. Možemo ići na sljedeću točku dnevnog reda. colleagues. I Dragi kolege, dopustite me da nastavimo sa sastankom. Prije nego prijeđemo na raspravu o britanskom referendumu, moram vam dati još dvije obavijesti. Sada idemo na točku broj pet dnevnog reda. Radna skupina odbora AFKOA i Jurija o tumačenju među institucionalnog sporazuma o boljem donošenju um, zakona. Trebali smo prije ljeta imati drugi sastanak te radne skupine i do tada smo već dobili odgovore iz drugih odbora. Možda se prisjećate da smo pozvali i druge odbore da nas um, obavijestu obavijeste o kontakt točkama iz njihovih odbora. Dobili smo reakciju od osam odbora. Osam odbora je dakle imenovalo osobe koje će ih predstavljati, a osim toga imali smo raspravu i sa dva pregovarača koje je imenovala konferencija predsjednika. Oni će se baviti upravo eh, dakle, tim temama. Sastali smo se sa eh, Elmarom Brokom i Berndom Langeom i oni su odgovarali na naša pitanja o, o pregovorima e, o međunarodnim sporazumima. Na sljedećem sastanku koji će se održati u Strasburu 3. listopada. Šesta točka dnevnog reda. Zapisnici sa sjednica održanih 20. Eh, travnja i 30. svibnja su dostupni i prema dosadašnjoj praksi smatrat ćemo ih usvojenima ako nitko ne podnese prigovor prije kraja ovog sastanka. I sedma točka dnevnog reda. Eh, molim vas da mi potvrdite kalendar sastanaka odbora za ustavna pitanja za 2017. Znate da je vrlo teško pronaći dogovor između e, uprave i odbora za sastanke i ovo je nacrt kalendara kojeg ste dobili za na vaše, dakle, moramo dobiti pristanak i molim vas da imate na umu da je to rezultat e, vrlo bolnih i teških pregovora između svih službi koje moraju primjenjivati razno razne kriterije za raspodjelu konferencijskih dvorana, za organizaciju prevođenja kao što znate, sada imamo 20 odbora i dva pododbora i svi žele imati sastanke u utorak popodne i srijedu ujutro. To naravno nije moguće. toga, mislim da smo ipak uspjeli dobiti vrlo dobre e, termine za naše sjednice, stoga se nadam da ćete podržati e, taj e, kalendar. Hvala vam. Osmu točku smo odradili sa Richardom Corbettom i sada prelazimo na točku broj 9 našeg dnevnog reda. To je dakle e, radionica koja je organizirana sa našim stručnjacima o ustavnopravnom odnosu Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji. E, zatražili smo E, izlaganje stručnjaka. I to još pod pretpostavkom da sporazum koje je vijeće sklopilo e, sa e, Velikom Britanijom u veljači, da će se o tome još raspravljati. U međuvremenu je održan referendum, rezultati su bili iznenađujući i zbog toga smo zamolili naše stručnjake, i to možda bilo malo nepošteno prema njima, da e, uzmu u obzir novu stvarnost i da nam iz te perspektive e, održe svoja izlaganja. Jako je puno posla učinjeno nakon toga dogovora iz veljače i mislim da imamo jako puno lekcija koje mogu biti vrlo korisne za bilo koje pregovore u budućnosti o pregovore o dakle, e, izlasku Velike Britanije te e, za pregovore o budućem odnosu Velike Britanije i Ujedinjene i Europske unije. Zbog toga smatram da to nije bio gubitak vašeg vremena niti našeg novca. I svakako mislim da možemo ipak nešto naučiti iz svega ovoga. Svakako vas molimo da vodite računa o trenutačnim izazovima s kojima se suočavamo i mi i Velika Britanija. Zamolili smo pet stručnjaka. Netko nije trebao doći. Dakle, gospodin Anten Brink neće doći, ako sam dobro shvatila, i netko od vas će govoriti u njegovo ime. E, počinjemo dakle sa prvim govornicima. Dakle, započet ćemo sa Francisco Aldecoa Zaraga i Mercedes Guinea Lorente. Oni će nam govoriti o budućnosti tih odnosa. I onda ćemo, nakon toga će govoriti Rene Repazi o gospodarskom upravljanju i jedinstvenom tržištu. I nakon toga će nam govoriti Steve Pierce. I nakon toga ćemo imati raspravu. Naravno, što kraća budu vaša izlaganja, imat ćemo više vremena za razmjenu mišljenja, no naravno morate nam mm, dati nekakav materijal za razmjenu. Tako da vi ocijenite koliko će vam biti potrebno, ali mi bismo stvarno cijenili kada bismo imali e, više vremena za raspravu. Mercedes ili Francisco, tko će krenuti? E, hvala vam. Za mene je iznimna čast što sam ovdje i što vam mogu govoriti o ustavnopravnom odnosu i budućnosti odnosa Ujedinjene kraljevine sa Europskom unijom. E, reći ću nekoliko riječi o političkim okolnostima i nakon toga će kolegica Mercedes govoriti o tri pitanja koja ste nam postavili. Dakle, aktivaciji članka 50, o okviru procesa pregovora te o tome kako će izgledati budući sporazum. I na kraju ću se osvrnuti na ulogu i odgovornosti Europskog parlamenta u ovoj temi. Rezultat referenduma koji je održan u Ujedinjenom kraljevinu u srpnju 2016 otvara put e, novim ustavnim promjenama u Europskoj uniji, koje su bez presedana. Mogući izlazak zemlje članice iz Europske unije, to se još nije dogodilo. U samom uvodu moram reći da za Ujedinjeno kraljevstvo je ova situacija daleko ozbiljnija nego za Europsku uniju, budući da predstavlja prijetnju e, samom preživljavanju Europske, Ujedinjenog kraljevina. Članak 50 E, vrlo jasno definira proces izlaska iz Europske unije i to na temelju prava iz međunarodnog prava. I otvara jako velik broj pitanja i mi ćemo pokušati odgovoriti na ta pitanja za vrijeme ovog kratkog izlaganja. No to će sve naravno e, biti e, privremeni odgovori. Što se tiče političkog gledišta, ako Ujedinjeno kraljevino, kraljevina izađe iz Europske unije, još uvijek se ne mogu samo tako prerezati veze e, integracije koja je trajala 40 godina i to veze između institucije, građana i ostalih tijela. Integracija ili je jednostavno vrlo čvrsta. Stoga treba e, napraviti jedan novi model integracije i to izvan institucije koji će omogućiti novi oblik odruživanja koji će europskim i britanskim e, građanima omogućiti suradnju. Europske institucije i Europski parlament moraju zaštititi i obraniti svoje građane i zbog toga moraju doći do dogovora koji će omogućiti prelazak koji će osigurati gospodarsku i pravnu sigurnost te vrlo jednostavan e, prelazak. prijelazak. Brexit se mora razumjeti kao e, mogućnost e, da se ponovno naglase e, važnosti i prednosti integracije, a ne ga tumačiti kao još jedan europski neuspjeh. Ako širenje podrazumijeva produbljivanje odnosa, Izlazak iz Europske unije traži da se promijeni ustavni model Europske unije i to dakle pruža uz dodatne razloge. Stoga ovu priliku treba iskoristiti i e, ostvariti produbljene odnose i to u svim onim područjima u kojima se pokaže da zajedničko djelovanje donosi više prednosti građanima. Europski parlament e, naravno to mora braniti kao što je to činio i u svojim prethodnim sazivima. A ja bih se kratko osvrnula na ustavno-pravne aspekte članka 50. Vodite računa o tome da je to postupak koji nikada do sada nije bio aktiviran. Britanski presedan nema nikakve veze sa bivšim sa prethodnim e, situacijama poput recimo ukidanje kolonije u Alžiru ili e, nepristanak, to jest izlazak Grenlanda. Pokušat ćemo stoga to analizirati imajući na umu da je to jedan potpuno novi postupak. Prvo, ovo bi trebao biti ustavni postupak, no u ovom slučaju se neće pratiti smjernice ustavne politike Europske unije, budući da zemlje članice nisu uključene u taj proces izlaska u tom smislu jednostavno ne možemo povući e, e, paralelu sa procesom pristupanja. Što želimo time reći? Da ratifikacija izlaska e, zemlje članice iz Europske unije od drugih zemalja članica nije potrebna. To naravno ne vrijedi u slučaju pristupanja. U ovom slučaju će to ratificirati institucije Europske unije i zemlja koja izlazi iz Europske unije, ali nije potrebna ratifikacija ostalih zemalja članica. Postupak izlaska e, započinje time što zemlja koja želi, e, koja želi izaći mora poslati službenu obavijest o aktivaciji članka 50. Ta službena obavijest e, to, dakle, tu notifikaciju ne mogu poslati institucije Europske unije. Stoga je britanska vlada ta koja će odlučiti kada i kako želi pokrenuti postupak izlaska. Glavni politički akteri su od samog e, početka shvatili, zapravo su govorili da je potrebno što prije pokrenuti taj postupak kako bi se ublažili, e, ublažile posljedice referenduma, no s druge strane ipak je bolje možda sačekati. A glavna prednost je da ne smije početi isticati period od dvije godine. Najveća prijetnja u cijelom ovom postupku jest taj da u dvije godine u koje se predstavi e, želja, dakle ta službena obavijest o izlasku, da se da neće doći do nikakvih sporazuma. I u tom slučaju bi došlo do unilateralnog jednosmjernog izlaska. To bi zapravo bila katastrofa zato što bi značilo da institucije da će izaći, da bi se prestalo primjenjivati pravo zajednice i e, da ne postoji nikakav drugi pravni okvir koji bi zamijenio e, pravni okvir zajednice. Stoga sigurnost, i to gospodarska i pravna, se mora zaštititi. U slučaju službene obavijesti moramo si postaviti jedno pitanje, a to je je li moguće da zemlja koja će podnijeti službenu obavijest za izlazak može u bilom u bilo kojem trenutku to povući i na taj način zaustaviti proces izlaska. U ugovoru ne stoji ništa o tome, niti o konvenciji o međunarodnom pravu. No istina je da ako ćemo provoditi ono dosadašnju praksu, onda ćemo vidjeti da zemlja koja je podnijela zahtjev za izlaskom može u bilo kojem trenutku i povući taj zahtjev. E, članak 50 definira pravila za provođenje pregovora. Znate što stoji u e, članku 50. No ovdje bih htjela nešto pojasniti. Članak 50 tvrdi da će Europska unija pregovarati e, sa zemljom, članicom, uvjete izlaska. Što to znači? To znači da institucije imaju obvezu pregovarati. Nema mogućnosti da institucije e, paraliziraju taj postupak na bilo koji način. Drugo pojašnjenje. U članku stoji da u okviru tih pregovora da će se s jedne strane definirati uvjeti izlaska, a s druge strane e, okvir budućih odnosa. Naravno, to znači da ovdje govorimo o jedinstvenom postupku sa rezultatima koje ne možemo predvidjeti. No, nedavno nas je politička rasprava podsjetila e, da e, je moguće da će ta dva postupka se odvojiti u dva različita postupka. Kao prvo, jedan će biti dakle kraći e, proces o izlasku koji će definirati razdoblje izlaska i, to prijelazno razdoblje, a nakon što istekne to prijelazno razdoblje će se krenuti pregovarati o budućim odnosima. U okviru pregovora zemlja koja izlazi iz Europske unije se gleda kao treća zemlja u vijeću. Kad je riječ o odlukama, stoga sve ostale, dakle, mm, za sve ostale teme ta bi se država gledala kao treća zemlja. O tome treba razmisliti e, politički, zato što pravna situacija je vrlo jasna. Da li zemlja koja želi izaći može utjecati na buduće odluke Europske unije? Budući da e, kasnije neće, zapravo kasnije će morati provoditi te odluke. I druga stvar je da će se te odluke donositi sa, mm, superkvalificiranom većinom. Što to znači? Da ako u vijeće dođe e, predstavnik e, zemlje u vijeću neće glasati, ali u parlamentu predstavnici te iste zemlje hoće glasati i u tom smislu možemo vidjeti da taj sporazum o izlasku stupa na snagu e, uz odobrenje Europskog parlamenta i ratifikaciju zemlje koja izlazi. No, nije potrebno da sporazum ratificiraju i ostale zemlje članice. To je vrlo, ima vrlo važan utjecaj na primarno pravo, zato što takav e, pravila o izlasku zapravo ne spadaju pod primarno pravo. Ako, budemo, ako se ti postupci budu odvojili u dva dijela, onda će se morati slijediti postupak e, predviđen u članku 48 što se tiče učinaka izlaska, moramo reći da svo sekundarno pravo će naravno prestati vrijediti u toj državi. Isto tako, država koja izađe iz Europske unije više neće biti e, zastupljena u europskim institucijama i ako u određenom, e, ako u određenom trenutku želi ponovno se vratiti u Europsku uniju, morat će ponovno započeti uobičajeni postupak pristupanja. I na kraju još nekoliko riječi o, o mogućim budućim odnosima sa Ujedinjenom kraljevinom. U ovom trenutku Ujedinjena kraljevina ni sama ne zna koje će biti njihovo pregovaračko stajalište. A pokušati predvidjeti te mm, okvire budućih odnosa bilo bi u ovom trenutku stvarno preuranjeno. Vidjet ćemo kakvo će pregovaračko stajalište imati Velike Britanije i tek ćemo tu vidjeti kakav model oni žele. No bez obzira na to smatramo da ne treba prepustiti britanskoj e, inicijativi da sami to definiraju, već i europske institucije i europski zastupnici moraju također razmišljati o tome kakve buduće modele odnosa se može e, definirati sa Ujedinjenom kraljevinom. I na kraju, što se tiče samog modela, možda ćemo govoriti o nekom novom modelu kojeg ne možemo usporediti sa nikakvim modelima koje do sad znamo. Bit će to jedno novo razmišljanje e, susjedske politike koje stoji u članku 8 uredov, e, ugovora o funkcioniranju Europske unije i mislim da će i Europski parlament e, imati vrlo veliku ulogu o tome i o tome će vam nešto reći kolega. Uloga i odgovornosti Europskog parlamenta. U postupku izlaska ujedinjenog kraljevine iz Europske unije i u definiranju budućih odnosa s Europskom unijom, parlament ima vrlo raznolike i vrlo važne funkcije. Uloga parlamenta je važna i za usvajanje sporazuma o izlasku. Osim toga, parlament mora u cjelokupnom procesu osigurati e, da interesi i legitimna prava e, e, europskih građana budu zaštićena, te da se pregovori vode u skladu sa demokratskim pravilima. Zatim, parlament bi trebao obavljati pet važnih funkcija. Prvo, iako je na Britancima da započnu postupak izlaska iz Europske unije, parlament mora anticipirati e, reviziju mogućih modela budućih odnosa. Odgovornost je parlamenta da zaštiti e, građane Europske unije. Drugo, Europski parlament mora osigurati da bude zastupljen u pregovorima i u e, izlasku i o pregovorima o izlasku te o budućim pristupanjima. Treće, parlament mora imati aktivnu ulogu u pregovorima kako bi, se, kako bi pomogao u definiranju konsensusa između zemalja članica. Jer ne želimo da dođe do automatskog izlaska bez ikakvog dogovora, jer bi to, kao što smo već rekli, bila katastrofa koju pod svaku cijenu treba izbjeći. Četvrto. Kao što je rekla kolegica, moramo pronaći oblik diferencirane integracije prema van, to je možda jedan potpuno novi model koji će ići u e, smjeru, u tom smjeru dakle da takva zemlja može predložiti što god želi iako će ostati izvan toga. I uh, posljednje, parlament mora ovu krizu Brexita iskoristiti kao priliku i inzistirati na dubokoj reformi Europske unije. Kao, baš kao što je to učinio u svojem prvom sazivu od 1979. do 1984. Tada je parlament preuzeo inicijativu i predstavio e, Spinelijevu ideju. Hvala vam puno na pozornosti. Hvala vam. A sada prelazimo odmah dalje na Renea Repazija i nakon toga ćemo imati raspravu. Jako pazim, ali e, možda ako smatrate da gospodin Pirs mora govoriti prije vas. All right. Yeah, good afternoon, Madam Chairwoman Hübner and dear members of the Lijep pozdrav predsjedateljice Hubner i poštovani zastupnici. Zahvaljujem što ste pozvali da su izgledam nove radionici o budućim ustavopravnim odnosima Velike Britanije s Europskom unijom. Put kao ovo je radionici počeo veljači kada je Fabin Martinbring, Anastasija Karacijeva koja je uz mene i ja iz Istraživačkog centra za ekonomsko upravljanje iz Rotterdama, kada smo pristali sastaviti detaljnu analizu utjecaja novih odnosa ovih, ovog razvoja događaja na financijsko upravljanje. Rezultati su zanimljivi samo za pravne povjesničare našeg rada, ali isto tako moramo reći da je britanski referendum 23. lipnja barem imao jedan pozitivan ishod. A to je da sada dolazi do negativnog utjecaja na um, gospodarsko i ekonomsko upravljanje e, te da znamo stvari koje se barem neće dogoditi ako da ono što hoće. No, pozbavimo se sada budućim ustavopravnim odnosima sa Velikom Britanijom, imajući na unutarnje tržište i gospodarsko upravljanje. Prije svega koji je pravni okvir budućih ustavnopravnih odnosa, zatim ću se pozabaviti posebnim aspektima koji se tiče ekonomskog upravljanja na unutrašnjem tržištu. Pravni okvir ustavnopravnih odnosa trenutno je teško opisati s obzirom da još nisu doneseni neki, neke od glavnih odluka vezano uz političke izbore. Kolega iz Španjolske već objasnio članak 50. Kako bilo možemo odcrtati nekoliko mogućnosti. Dakle, ako pogledamo članak 50. ugovora Europske unije, vidimo da ustavno-pravni odnos će biti podležan sporazumu Europske unije sa Velikom Britanijom koja će se pozabaviti uvjetima za povlačenje. Ovaj sporazum mora biti ispregovaran unutar dvije godine od službenog obavijesti o početku postupka povlačenja. Ukoliko ne dođe do sporazuma nakon isteka dvije godine, ugovori, uključujući sekundarno zakonodavstvo Europske unije, prestaju vrijediti bez ikakvih daljnjih sporazuma. Dakle, nema obveze da Europska unija sklopi sporazum o povlačenju produljivanje pregovaračkog razdoblja traži jednoglasan glas unutar Europskog vijeća i na kraju ispregovarani sporazum je zaključen nakon kvalificiranog većine glasova u vijeću uz pristanak Europskog parlamenta. Da sada je dakle sve jasno. Način na koji je članak 52. stavak sročen detaljnije određuje što se misli pod tim eh, sporazumom o povlačenju, jer zahtjeva da ti, taj sporazum uzme u obzir, citiram, sporazum za buduće odnose sa Europskom unijom. Spomen tog okvira za buduće odnose zapravo povezuje sporazumom o povlačenju sa budućim okvirom i na taj način sa eh, odlukama, političkim odlukama koje će donijeti Europska, Velika Britanija vezano u svoj položaj u Europi u budućnosti. Dakle, trebamo imati na umu nekoliko mogućnosti za budućnost e, Velike Britanije u Europi van Europske unije. Prije svega imamo norveški model prema kojem Velika Britanija se pridružuje EFTI, nakon toga može zatražiti članstvo u Europskoj ekonomskoj zajednici. Sljedeća mogućnost postoji e, za sklapanje niza sporazuma koji će definirati odnos na tržištu se to naziva švicarskom, kanadskom ili turskom mogućnost a izbor e, imena zapravo i pokazuje razinu intenziteta odnosa sa Europskom unijom. Pravno gledajući za sve to bile bi nužni pregovori i zaključivanje međunarodnog sporazuma sa Europskom unijom i njihovim državama članicama. I konačno imamo VTO, mogućnost prema kojoj Velika Britanija može zatražiti pristup unutarnjem tržištu koji se temelji na klauzuli o favoriziranoj naciji i principu nediskriminacije temeljem zakonodavstva VTO-a. Postavlja se pitanje u kojoj mjeri će budući odnos i u kojoj mjeri može biti određen sporazumom o povlačenju prema članku 50. u EU. Možemo reći da su sljedeći elementi jasni. Sporazumom povlačenju mora obuhvaćati aspekte budućeg odnosa između Velike Britanije i Europske unije. U suprotnom, sporazumom povlačenju ne može uzeti obzir okvir koji se tiče tog budućeg odnosa stajalište koje će prije svega naglasiti povlačenje, a zatim početak pregovora o budućem odnosu, zapravo se e, čini da je upitan u tom kontekstu. Druga stvar, s o povlačenju prema članku 50. u EU ne definira buduće odnose između Velike Britanije i Europske unije sam po sebi, s obzirom da bi to išlo korak dalje od samog značenja da se tako nešto uzima u obzir. Ocrtati jasnu e, granicu između te dvije stvari teško je, možemo se time baviti tek nakon što Velika Britanija donese političku odluku o svom budućem e, položaju u Europi, a okvir budućeg odnosa već definiran na temelju zakonodavstva e, Europske zajednice, tako da članstvo toga E, se čini jedna mogućnost nakon povlačenja iz Europske unije. Prema mogućnosti VTO-a nema detaljnih pravila u budućem odnosu između Velike Britanije i Europske unije unutar okvira VTO-a, tako da jednostavno zaključivanje sporazuma o povlačenju čini se da će biti zadovoljavajuće rješenje. No, što se tiče ovog rješenja o individualnom sporazumu, e, je važna ova, ova, ova fraza uzimanje u obzir. Dakle, odnos između Velike Britanije i Europske unije trebao bi se na autonoman način definirati za što je potrebno sveobuhvatni trgovinski sporazum, nešto poput CETA ili TTIP-a što se temelji na članku 207 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Zaključivanje slobodnog trgovinskog sporazuma, ovisno o sadržaju, zahtijeva ili jednoglasnost ili kvalificiranu većinu nakon pristanka Europskog parlamenta, a potrebna većina u vijeću za zaključivanje sporazuma o povlačenju prema članku 50. u EU, neovisno o svom sadržaju, zatražuje, traži, zahtijeva kvalificiranu većinu. Pravna znanstvena zajednica kaže da su sveobuhvatni trgovinski sporazumi mješoviti sporazumi i jasnije će ovdje biti stvari nakon što Europski sud da e, svoje mišljenje o trgovinskom sporazumu sa Singapurom iz 2015. a saslušanje e, će se držati 12. i 13. rujna. Trenutno moramo pretpostaviti da takvi sporazumi doista jesu mješoviti, a zaključivanje njih zahtjeva ratifikaciju svih država članica u skladu sa njihovim e, ustavnim sporazumima, a zaključivanje sporazuma o povlačenju ovisit će samo o odobrenju vijeća te Europskog parlamenta već ta usporedba procesa donošenja odluka jasno pokazuje da ovo individualno rješenje o individualnom sporazumu e, se ne može postići samo sporazumom o povlačenju, već je za to nužan jedan niz sporazuma na temelju kojih će biti zaključen sveobuhvatni trgovinski sporazum poput TTIP-a ili a to pokazuje da što se tiče tog individualnog rješenja, sporazum o povlačenju e, ne mora nužno biti zaključen e, uz spomen budućeg odnosa Velike Britanije s Europskom unijom, ali istodobno e, ne, ne mora nužno niti biti osnovica za takav budući okvir. Idealno govoreći zbog međusobne ovisnosti sporazuma o povlačenju i okvira budućeg odnosa, i jedno i drugo bi trebalo biti zaključeno u istom vremenskom okviru koji će biti definiran člankom 50. u EU. Dakle, dvije godine ukoliko nema jednoglasnosti u Europskom vijeću kako bi se taj period produžio. To je dakle, dame i gospodo, ljepota tog članka 50. u EU, kako su ga već oblikovali zakonodavci. Neki kažu da je to bilo oblikovano na taj način kako ga se nikada ne bi upotrebilo. Nakon što smo razmotrili članak 50. u EU i njegov utjecaj na budući odnos Velike Britanije s Europskom unijom, pozabavit ću se nekim konkretnim pitanjima vezano uz gospodarsko upravljanje i unutrašnje tržište. Sljedeća observacija temelje se na pretpostavci da Velika Britanija napusti Europsku uniju bez ikakvih sklopljenih sporazuma. Dakle, taj pristup otkriće neke od neke ključne teme koje će biti uključene na dolazeće pregovore. U kontekstu te rasprave, ovo čemu ćemo raspravljati, stečenim pravima, postoje od ključne važnosti, ne samo za građane, već i za poduzeća. S obzirom da oba područja, unutarnje tržište i gospodarsko upravljanje su daleko sežna, sveobuhvatna razina integracije prilično uznapredovala, ovo su samo neke ilustrativne točke. Sveobuhvatan popis bi naravno tražio jednu detaljnu analizu. Pozbavit ću se sada stajalištem eh, Velike Britanije što se tiče financijskih institucija na unutarnjem tržištu o clearingu eh, trgovine derivatima u euru, poreznu situaciju što se tiče naknada i tantijema i konačno slobodno kretanje eh, osoba i poduzeća. Što se financijskih tržišta tiče regulative financijskim tržištima, financijske institucije uspostavljene u državama članicama prema trenutnom pravnom okviru mogu dobiti tzv. putovnicu koja omogućava pristup tržištima drugih država članica bez da se od njih traži uspostava ogranka podružnice kako bi dobile zasebnu licenciju da funkcioniraju i rade kao financijske institucije u državama članicama. Financijske institucije Velike Britanije, uključujući podružnice nekih e, roditelja poduzeća, čak možda iz SAD-a, bi u slučaju povlačenja e, Velike Britanije bez ikakvog sporazuma e, više ne bi mogli profitirati od te putovnice za financijske usluge. Morali bi tražiti takvu putovnicu za treće zemlje prema uredbi o funkcioniranju financijskih tržišta. Kako bi tako nešto dobila? Poduzeće se može registrirati kod nadležnih tijela u Europi primjerice ESMI, ali to je otvoreno samo poduzećima koja su družena u zemlji za koju je Europska unija izdala takozvanu odluku o ekvivalentnosti, dakle u kojoj kaže da vjerodostojnice i etički kodeks te zemlje moraju imati ekvivalentan učitak, učinak zahtjevima iz MIFID-a 2. Ta putovnica za treću zemlju također ne obuhvaća sve financijske usluge, među drugima isključuje i e, depozitne, komercijalne platne usluge ili alternativne investicijske fondove. Pristup internom tržištu financijskih usluga u ovom kontekstu i dalje bi zahtijevao da Velika Britanija na neki način sinhronizira svoje vlastite uredbe o financijskom tržištu sa onima koje je usvojila Europska unija. Radila se ovdje prema zakonodavstvu EA ili autonomno. Velika Britanija bi zbog toga zacijelo morala pronaći način van ove dileme u nadolazećim pregovorima. Drugo, i vezano uz pitanje pristupa internom tržištu financijskih usluga, imamo tu poznatu lokacijsku politiku Središnje Europske banke o takozvanim e, CCP, središnjim kliničkim protustrankama. Takva središnja protustranka djeluje kao kupac svakom dobavljaču i dobavljača svakog kupca kada se radi o transakcijama derivata u slučaju gdje su se stranke dogovorile o clearingu. Protostranka se nameće između dviju stranaka pretpostavljajući da eh, one preuzimaju pravni rizik protostranke. Svrha toga je stvoriti jedan tampon zonu u slučaju kliringa financijskih derivata. London je trenutno jedan od najvećih centara za kliring svih vrsta derivata i on e, radi u derivatima denominiranim u euru sa dnevnim preokretom transakcija od otprilike 927 milijardi eura kako bi se upravljalo tim očitim prijetnjama ccp p-a za financijsku stabilnost eurozone, Središnja banka je usvojila tzv. lokacijsku politiku u skladu s kojom klinička kuće imaju dnevnu izloženost od preko 5 milijardi eura te moraju biti locirane u eurozoni. Sud Europe je na temelju zahtjeva Europske unije ovu politiku učinio nevaljajućim zbog nedostatka nadležnosti u ovom pitanju Središnje banke. Na zakonodavac Europske unije na temelju članka 129. stavka 3 u FEU može zatražiti izmjenu statuta Središnje banke u skladu sa redovitim zakonodavnim postupkom kako bi prenio nužne nadležnosti na Središnju banku koja bi tada ponovno mogla usvojiti ovu lokacijsku politiku posljedice te politike bile bi vrlo ozbiljne za e, poduzeća iz Velike Britanije koje se bave derivatima financijskim uslugama u denominiranim u euru, jer tada bi određene e, transakcije mogle biti provođene jedino unutar eurozone. Treća stvar, pitanje oporezivanja. Uz, uz neprimjenu pravila državne pomoći na teritoriju Velike Britanije u slučaju povlačenja, Trebalo bi razmisliti, razmotriti direktivu o kamatama i tantijenama i subsidijarne direktive. Obje mjere bave se e, porezom na dividende i tantijeme između udruženih poduzeća u državama članicama Europske unije. A ako bi Europsku Velika Britanija napustila, takve isplate e, primateljima, poduzećima u Velikoj Britaniji mogli bi biti podložne e, porezu podbitak koje bi tada prikupljale prostale države članice. S obzirom da su obje direktive usvojene na temelju članka 114. TF e e u postojanje nadležne e, europske kompetencije koje provodi Europska unija kao jedan e, sigurnosni korak i uključuje i kamate na dividende i tantijeme u kojem slučaju udružena poduzeća mogu biti uspostavljena samo imajući na umu e, Veliku Britaniju kao treću zemlju i to na temelju sporazuma sa Europskom unijom. Ovo sve dolazi u širem kontekstu primjene temeljnih sloboda na poduzeće uspostavljene prema britanskom zakonodavstvu, što me dovodi do četvrte točke i posljednje na svu sreću. S obzirom da je e, donesena presuda Europskog suda slučaju Ring, jasno je da poduzeća koja profitiraju od slobodnog kretanja, pravne, e, pravne osobe u zemljama kojima su uspostavljene, ova privilegija dovela je do svojevrsne pravne arbitraže unutar Europske unije gdje ekonomske operateri ispostavljaju od poduzeća sa ograničenom odgovornošću u Velikoj Britaniji, a poslije bilo gdje na unutarnjem tržištu i time mogu zaobići obvezno pravilo koje se primjenjuje u njihovoj matičnoj državi, primjerice zakonne su odlučivanju, minimalnom kapitalu ili obveznim osiguranjima. Nakon povlačenja Velike Britanije, ukoliko bi te temeljne slobode više bile dalje bile neprimjenjive na poduzeće iz Velike Britanije, on će postati potložne e, oporezivanju na temelju njihovog administrativnog sjedišta. Dakle, poduzeće iz Velike Britanije primjerice bi se u Njemečkoj e, ili u Francuskoj e, vodilo kao strano poduzeće. Zbog toga poduzeće iz Velike Britanije bi se trebalo pretvoriti u pravne oblike Europske unije i tada bi mogao profitirati od prava slobodnog kretanja. E, Velika Britanija bi mogla, ukoliko temeljne slobode neće biti primjenjiva kod njih, također usvojiti pravila koja primjerice traže, e, traže pristanak europskih e, britanskih tijela vlasti za europske poduzeća. Situacija poput toga, situacijama poput toga već se Europski sud bavio u nekim slučajevima. Velika Britanija bi također e, morala preseliti neka svoja poduzeća koja bi sada morala poslovati jedino iz, poduze, iz Velike Britanije i ponovno bi došli u odnos konkurencije sa ostatkom Europske unije. Eto, to je jedan kratak uvid, izbor tema veznih uz ekonomsko upravljanje i unutarnje tržište koje pokazuju da povlačenje iz Europske unije bez bilo kakvih e, odnos, utemeljenih sporazumnih odnosa sa Europskom unijom nije u interesu Velike Britanije. Što se Europe tiče, članak 50. u EU ne samo da traži od Europske unije da ispregovara sporazum o povlačenju, već da se i dogovore odnosi e, za budućnost sa Velikom Britanijom. Ovaj članak je oblikovan tako da potakne pokušaj pronalaženja e, uske suradnje između države koja napušta i Europske unije, iako ne nameće za tako nešto Europske unije pravnu obvezu. Ukoliko se takav budući pravni odnos treba odrediti na temelju individualnog sporazuma, članak 50 u EU više neće služiti kao pravna osnova, već članak 270 EU. Sporazum o povlačenju svejedno ne može biti preduvjet za sporazum sa budućim odnosima, s obzirom da se treba uzeti u obzir okvir za buduće odnose Velike Britanije sa Europskom unijom. Zaključio bih ovdje sa svojim uvodnim izlaganjem i radujem se daljnjoj raspravi. Hvala. Hvala vam, preći ćemo na gospodina Pirsa i njegovo izlaganje. Thank you very much for the invitation to the workshop. Hvala na pozivu na ovu radionicu. Imajući na umu glasanje na referendumu, odnosno odluku, bavit ću se e, stečenim pravima koje funkcioniraju s obje strane, kako za europske građane Velike Britanije, tako i građane Velike Britanije u ostatku Europske unije. Kao što svi znate, ovdje govorimo o više milijuna ljudi, da dakle, se radi o važnom pitanju e, za njihove svakodnevne živote i za njih, za nastavak onoga što je bio zapravo izraz njihova europska državlja, europskog državljanstva mnogi već znaju, imamo Bečku konvenciju, zakon o ugovorima koji ima jednu odredbu koja kaže da ukoliko se određeni sporazum prekine od strane određene države, prava koja su stečena prije prekida neće biti izgubljena. Međutim, to otvara cijeli niz pitanja. Neki su tijekom kampanje za referendum govorili da je to jednostavno pravo i da se o tome ne bi trebalo niti raspravljalo, ali ja mislim da to ipak otvara cijeli niz važnijih e, važnih pravnih pitanja i pitanja provodivosti tog zakonodavstva. Prije svega neke države članice nisu ratificirale Bečku konvenciju o zakonu o ugovorima, ili možda tu odredbu o stečenim pravima koja onako zapravo um, odražava običajno međunarodno pravo. Druga stvar nije jasno da to pravo o stečenim pravima se e, odnosi na konkretno pitanje istupanja iz Europske unije. pravilo o stečenim pravilima kaže da je to lex specialis i mogli bismo time reći da proces iz članka 50. je upravo takav lex specialis. Zbog toga ugovor sporazum o povlačenju članka 50 jedino regulira to pitanje i nadomješta i zamjenjuje bilo kakvu moguću primjenu načela stečenih prava. Također nije jasno da li se da li ta stečena prava mogu zatražiti pojedinci putem Europskog suda i nacionalnih sudova, jer postoji niz država članica, uključujući Veliku Britaniju, koje su dijelom dualističke i e, nemaju izravan učinak na međunarodno običajno pravo. I također postavlja se pitanje o tome koja se prava obuhvaćaju tom klauzulom o stečenim pravima e, ukoliko ona je primjenjiva. Koja su dakle to prava? Ako pogledamo nedavne komentare Bečke konvencije, e, čini se da bi stečena prava uključivala imovinska prava i privatna prava te vrste, a ne javna, javnopravna prava poput imigracijskog statusa primjerice, što je jedno od ključnih pitanja koje će se otvoriti za europske građane u Velikoj Britaniji i Britanske u Europskoj uniji. Drugo pitanje što je ukoliko su ta prava u procesu stjecanja ili potencijalno bi bila stečena u budućnosti. Dakle, to mislim na nekoga tko je student usred studija u trenutku Brexita ili na nekoga tko je u procesu stjecanja trajnog boravišta prema zakonodavstvo o slobodnom kretanju Europske uniji, dakle u trenutku Brexita ili neki 15-godišnjak koji očekuje jednaki tretman što se tiče školarinje i pristupa obrazovanju u trenutku kada planira kroz dvije ili tri godine krenuti na studij. Da dakle, li, to, da li je to još uvijek primjenjivo? To su eto tri najočitija primjera, postoji cijeli niz drugih svi se bave definicijom toga što je doista ono stečeno pravo. Bez obzira na datum prekida, pod predstavkom da će tako nešto postojati, ukoliko Velika Britanija pristane nastaviti sa, sa slobodnim kretanjem ljudi, osoba ili sa nekom verzijom toga, tada se možda neće niti otvoriti ova pitanja. No, slučaju da do njih dođe, nužno je odrediti završni datum, datum prekida i kako, dok kazati tko je upražnjavao ta europska prava prije tog završnog datuma. Dakle, kako se pozabaviti tim pitanjima, mislim da je nužno obuhvatiti ih unutar ugovora o povlačenju na temelju članka 50. u EU Zbog čega je nužno? Zbog toga što je to pitanje koje se tiče povlačenja države članice iz Europske unije uz primjerice mirovine i s tome slično. I to su vjerojatno i najvažnija pitanja koja će rješavati članak 50 s obzirom na broj ljudi na koje će to utjecati. Što je sa pravnom sigurnošću? To su dakle sve važna pravna pitanja, pravni detalji. I ljudi stalno spominju to. To je svega vrh ledene sante. Tako da mislim da je važno ovime se pozabaviti i dati što je veću moguće pravnu sigurnost. U materijalima koje imate da sam vam predlog teksta klauzule Dakle, u tri stavka sam dao jedan prijedlog nečega što bi moglo biti uključeno u sporazum o povlačenju. Dakle, prije svega imamo načelo stečenih prava gdje se jasno pokazuje što to znači, radi se o svim pravima u skladu sa europskom zakonodavstvom o slobodnom kretanju stečenim prije određenog datuma i s jedne i s druge strane Velikoj Britaniji i ostatku Europske unije. Dakle, ne govorimo samo o imovinskim pravima ili nekome koji dobio status trajnog boravišta, već se radi o prepoznavanju i iskustava, diploma, iskustva radnoga ili stečenih prava u mirovinskom ili drugom e, programu. Još jedna rečenica je ovdje koja se bavi pitanjem procesa akvizicija, dakle što je sa onim pravima koja su u procesu dobivanja tijekom Brexita. Još jedan stavak bavi se europskim i nacionalnim pravom te praktičnom primjenom nekih stavaka te zakonodavstvu koje se bavi nedržavljanima Europske unije. Uz europsko zakonodavstvo postoji još jedan postojeći model, ako ste upoznati sa neimigracijskim pravom Europske unije, obično tu postoje nekakvi postupni izuzeci za ljude koji su obuhvaćeni ugovorima o slobodnom kretanju, to prije svega naravno mislim na Europsku ekonomsku zonu i Švicarse, dakle određena verzija te klauzule mogla bi se primijeniti na britanske e, građane koji imaju određena stečena prava na temelju sporazuma o povlačenju. konačno ovdje imamo jednu odredbu o daljnjim mjerama koje se osvajaju zajedničkim pristankom Europske unije i Velike Britanije. Pretpostavljam da bi tu bilo nekih još detalja koje je potrebno riješiti. Oni od vas koji su pogledali možda odredbe o Grenlandu kada je napušta Europsku uniju, iako se radilo vrlo malom broju ljudi, i ondje je postala klauzula o stečenim pravima koji ima određene sličnosti sa ovime o čemu govorim. Dakle, nije to bez presedana da Europska unija se bavi ovim stvarima. Dakle, za kraj, zbog čega bi Europski parlament trebao djelovati, što bi trebao činiti, zbog čega, ono što bih ja predložio jest da Europski parlament ovdje izrazi, iskoristi priliku da se kaže što o ovome misli i prije svega u jednoj rezoluciji izjavi da neće dati e, pristanak na članak 50. u EU ukoliko se ovo pitanje ne riješi na način na koji vi to predlažete. Ja sam vam predložio svoj tekst, vi možda izaberete neki drugi. No, predlažem da se barem istaknu načela na koje je Europski parlament spreman pristati ili ono na što bi odbio pristanak Dakle, vi očito imate tu mogućnost da u dovoljno rane fazi, prije nego što opće počnu pregovori, možda kada se započne sa postupkom iz članka 50. da kažete što biste mogli biti spremni prihvatiti ili ne, jer to je doista vrlo važno velikom broju ljudi, pa bih rekao da biste to trebali jasno reći i da biste to trebali postaviti kao uvjet prihvaćanja sporazuma na temelju članka 50. To je važno ne samo na temelju e, toga što je potrebno što je veću moguću pravnu sigurnost uspostaviti e, I dakle, to je važno ne samo zbog toga abstraktnog načela pravne sigurnosti, već i zbog svakodnevnih života ljudi o kojima se ovdje radi. Neprestano slušam od e, građana kako ih brine što će se dalje dogoditi, što će biti s njihovom djecom, hoće li oni moći ići na sveučilište za koje su se odlučili i tome slično hoće li moći dobiti mogućnost trajnog boravišta. I mislim da se s tome, time moramo pozabaviti jer to utječe na njihove svakodnevne živote, ali zbog toga što je sve veći broj zločina mržnje u Velikoj Britaniji od trenutka kulminacije referenduma došlo je do one e, ubojstva Poljaka prošli tjedan, također se radilo o zločinu iz mržnje i mislim da je važno što je ranije moguće pokušati doprinijeti jednom ozračju koje će se izjasniti protiv zločina mržnje, osobito da jasno kažete da neće doći do masovnih progona, niti različitih oblika diskriminacije na poslu, niti u bilo kojem drugom kontekstu protiv e, ljudi koji su iskoristili slobodu kretanja prije Brexita kao europski građani, te koji bi zbog toga trebali i dalje na to imati pravo bez straha od diskriminacije. Hvala. Thank you very much. Thank you also for your involvement. Hvala lijepa Hvala svim govornicima. Mislim da sada možemo početi raspravu. Ima mnogo kolega koji žele govoriti, ali i kolege stručnjaci, molim da i vi uđete u raspravu. To je za nas vrlo korisno jer možemo tako riješiti neke sumnje i nedoumice. Hvala. Pervanš. Hvala lijepa, draga predsjednice. Hvala na ovoj razmjeni mišljenja jer pa Europski parlament u ovom trenutku je takova rasprava ključna. Mnogo je toga rečeno, treba to istražiti i e, shvatiti kako će se organizirati parlament u ovom kritičnom trenutku. E, prije postupka, za vrijeme postupka i nakon postupka e, sve su to stvari u, kojima ulazimo u potpuno nepoznati teritorij. Mnogo toga još pluta okolo, nije jasno. Mm, komentirat ću sada. Trebamo biti oprezni. Ovdje smo u Avkovu i normalno je da ispitujemo vrlo pomljivo kakva će biti interpretacija, artikulacija ugovora, koje će biti odluke u budućnosti, koje će za nas važne. Ako 27 e, država članica pošalje poruku da je glavna zabrinutost e, e, kako će se artikulirati odnosi između uh, Europske unije i Velike Britanije, Europska unija neće još dugo postojati, postojati. Trebamo u prvom redu politički odgovoriti uh, kako bismo dobili uh, učinkovite rezultate i vjerodostojne rezultate za naše građane mi se nadamo i plediramo zato da e, e, institucionalni e, okvir bude osiguran. Rokovi sada. Čula sam ovdje da ne trebamo početi prebrzo. Je, dvije godine se spominju kao najmanje, najkraći rok. Argument i možemo preokrenuti ja sam uvijek čula od pobornika tržišta da kažu e, da tržišta mrze pravnu nesigurnost. E, e, socijalna ekonomija tržišta dobro funkcionira i moramo je slušati. E, stoga bi trebalo ukloniti što je moguće prije pravnu nesigurnost. Kontraproduktivno je i za 27 e, država članica i za Veliku Britaniju da ta nesigurnost potraje. E, već je ukazano na to da je nevjerojatno u koja su si ograničenja postavila 27 e, država članica i straha konačnog e, rezultata. Dali smo vrlo e, lake uvjete, nismo postavljali pitanja i sada se nalazimo u situaciji u kojoj ne znamo u kojim uvjetima će država koja je pokrenula ovaj katastrofalni mehanizam s ovim referendumom e, britanskog naroda, kako će se to primjenjivati? Sa stanovišta e, zajedničkog razumijevanja, tu nam trebaju pomoći naši struč, stručnjaci. što možemo napraviti da ovaj članak 50. E, dobro funkcionira, i da ne kasni. Što više kasnimo, to smo između e, dvije vatre. Mobilizacija e, je e, i sve prisutnost energije tu igra u ulogu. I imamo ovdje situaciju koja je hitna. Dobro poznam veze E, između članka 50 ne možemo potpuno preokrenuti odnos stvari i reći da možemo pregovarati i definirati sve e, budućne, buduće okvire e, prije notifikacije Velike Britanije to jest aktiviranja članka 50. Trebamo se podsjetiti e, povijesti članka 50. on nema nikakve veze sa alžirskom dekolonizacijom jer tada EU e, e, Evropska unija još nije ni postojala. U, u slučaju Grinlanda dobro je bilo da postoji članak 50. Znamo vrlo dobro koja je geneza članka 50. Ja bih upitala gospodina Ripasija o nekim detaljima. On je rekao da u jednoj studiji e, koja ima vrlo korisne pouke za nas, on je rekao nešto vrlo važno, a to je e, u za zonu, e, eurozonu imamo dvosmislene stvari e, koje su tu rečene. E, prema tome trebamo iskoristiti pojašnjenja pregovora koja su pred nama kako ne bismo napravili tu istu grešku sporazuma Furije. Kako bismo se zemlje europodručja mogle konsolidirati i e, izvući ono najbolje iz ove situacije. Imamo i e, pitanje poreza. E, znamo da je to teško pitanje i, u 27 država članica. Ono što je rekla Tereza May, ona smatra da je to jedna od stvari gdje e, Velika Britanija treba iskoristiti ovu situaciju. E, ovaj sporazum koji trebamo naći jeste kako uvesti ovo pitanje e, poreznih obveza u, kako bi obje strane bile zadovoljne rješenjem. George Shepin ima riječ. Hvala predsjednice. Ovo je vrlo zanimljiva rasprava i zahvaljujem e, svim sudionicima. Imam dva pitanja koja su međusobno povezana. E, pitanje stečenih prava. 150 e, tisuća birača koji su me birali u Velikoj Britaniji. E, ideja da e, će Europski parlament e, postaviti neke uvjeti, to je jedna stvar. Ali to ima političke rizike i političke posljedice. I to bi moglo zagorčiti odnose. Ti procesi u Velikoj Britaniji će pojačati neprijateljstvo koje već postoji prema simbolu Brisela ili simboličnom Briselu. A iz toga proizlazi pitanje svima nama, kad se aktivira članak 50, e, što šta će se dogoditi sa UCG? G? E, što će proisteći iz e, postupka pregovora? E, što će se dakle što će biti sa međunarodnim sudom ako želite o tome spekulirati o Grenlandu, Škotskoj, e, Gibraltaru i tako dalje. Hvala, Barbara Spinelli. Hvala lijepa, predsjednice. Ja bih htjela e, naglasiti nekoliko stvari u ovoj raspravi. Prvo, e, ono što je govorila Pervanš Perez, trebamo zauzeti politički stav, a ne inzistirati na tehničkom pristupu. E, mada su tehničke stvari važne, ali treba aktivirati članak 50. što je prije moguće. Kao i što je rekao prvi govornik, e, profesor Rutaraga, i ja e, smatram da nemamo razloga da rastanak e, mora biti e, teži nego sastanak. E, evropska situacija je vrlo izazovna, već ovakva kakva jest. Ja bih rekao da ne treba previdjeti učinak referenduma u smislu raspada. Ova mimikrija bi se mogla prenijeti u druge zemlje, naročito na istočni dio Evropske unije. Zašto to kažem? Mislim da trebamo izbjeći e, e zataškavanja ovih motiva koji su prethodili Brexitu. Nezadovoljstvo koje vlada e, u Evropskoj uniji E, jer vidimo kako se katastrofalno postupalo u ekonomskoj krizi i u migrantskoj krizi. To je dovelo politički do ne, e, ovakvog rezultata glasanja referenduma. Vidimo da u Francuskoj e, ovo nezadovoljstvo Evropskom unijom i i e, poveljom o temeljnim pravima. To tamo postoji, vidimo e, to vidimo ne samo kod stranke e, Marine Le Pen, već i u stranci Sarkozija, čak i kod socijalista, pa i samog predsjednika Francuske. Stoga me jako zanima ono što ste rekli kad ste govorili o reakciji građana. To je rekao gospodin Piers. Uvjeren sam da se tu može nešto učiniti. A to mora biti napravljeno tako da a, ne dođe do još većeg zaoštravanja i odbacivanja Evropske unije od strane građana. Možda Evropska unija može učiniti nešto da se obrane ta prava, ali ono što želimo upitati Stiva jeste koji oblik e, e, može uzeti ovo, ova zaštita prava a, milijuna građana. I treće, konačno pitanje koje bih želio postaviti stručnjacima. Kako možemo riješiti pitanje e, Sjeverne Irske i moguće na, Škotske? koji su glasali protiv Brexita. kako bi se argumenti mogli dati u ova dva slučaja, dvije zemlje koje jasno žele ostati u Europskoj uniji? Hvala vam. Hvala našim izvjestiteljima, to jest našim gostima koji su nam e, pružili čitav niz vrlo važnih e, prijedloga i ideja, ali su s druge strane isto tako e, povećali i naš strah i tjeskobu, zato što očito je da pravni stručnjaci smatraju da je ovo jedna vrlo kompliciran, jedan vrlo komplicirani e, rebus za riješiti. Hvala i gospodinu e, jer nam je on pokazao barem dijelom jednu moguću političku strategiju koju bismo mogli slijediti. Stoga bih vrlo rado još jednom pročitala vaše izlaganje. Ako ga možemo dobiti. Pitanje za gospodina Pirsa, ali i za ostale. Mislite li da je moguće ići putem koji će voditi, voditi računa o ključnim političkim aspektima. Mi moramo ostaviti dojam da vodimo ozbiljnu političku raspravu između partnera koji su se e, odlučili rastaviti, a, ali ne kroz jedan ratoboran razvod, već kroz jedan rastanak u kojem se nastoji učiniti najbolje za obje strane. Stoga moramo voditi političku raspravu koja se neće odmah koncentrirati samo na pravne e, detalje, već koja će definirati sam smjer pregovora, bar za početak. Stoga moramo od Ujedinjene kraljevine tražiti, pa čak i ako će to onda trajati 3 do 4 mjeseca više, da jasno kaže u trenutku kad podnese zahtjev za izlaskom, da opiše što želi učiniti, eh, u čemu želi surađivati sa Europskom unijom i iz čega se želi povući. I to vrlo jasno. Nakon toga ćemo imati tehničko-pravne eh, posljedice, ali opet moramo dakle znati što se želi. S druge strane, mi također ne bismo trebali gubiti vrijeme i mi kao odbor moramo početi raditi i moramo učiniti ono što smo e, obećali, dakle reći. Postoje određene stvari koje morate poštivati ako želite pregovore postoje određeni aspekti koji ne mogu biti predmet pregovora, koji su jednostavno osnovni. Tu će nam trebati puno pomoći, zato što je jasno da politika ne može u potpunosti zaobići e, pravo stoga ćemo se morati držati ovih kolosijeka koji će nam pomoći da pronađemo rješenje. Mene jako brinu rokovi, jer neprestano slušamo o tome da neće uspjeti. I stoga imam pitanje. E, prema mojem mišljenju, u roku dvije godine moramo završiti ovaj proces. Jer zamislite, kako ćemo pred evropskim građanima obrazložiti da će se recimo održati novi izbori za Evropski Europski parlament i da Velika Britanija bira ponovno svoje zastupnike zato što još uvijek nisu izašli, a pritom će pregovori biti u toku, jer pazite, to bi nam se vrlo lako moglo dogoditi. Ako postoje aspekti koji su tehnički koje treba riješiti, to bi moglo biti, to bi moglo biti razlog za odgađanje. Ali argument bi mogao biti, ako Velika Britanija izađe, produljit će se sadašnja pravna situacija, dok se ne dogovore svi elementi i svi detalji. No, u svakom slučaju, te dvije godine će postati odlučne za e, sav sustav prava i obveza unutar Europske unije, dakle pravo na glasanje, prisutstvo i tako dalje. Mislite li da je to moguće? Jer ja ne mogu zamisliti da građanima moram reći Jer pazite, moglo bi nam se dogoditi da će jako puno, eh, u jako puno zemalja, jako puno euroskeptičnih stranaka eh, dobivati izbore i tražiti ovakve referendume. Dakle, moramo osigurati jedan postupak u kojem će se zaštititi svi, Velika Britanija, ali i ostatak Europe, zato što postoji bojazan da u nastojanju da provedemo ovaj postupak na miran i saložen način, da ipak ostavimo neke stvari po strani. Thank you, Maite. Hvala, a sada maite Evo, eh, ovo je vrlo konkretno pitanje. Vi naravno ne možete rješavati e, probleme koje rješavamo mi, a to su politički problemi. E, hvala vam svima na vrlo interesantnim izlaganjima. E, neki od vas su rekli da nas sve brinu budući odnosi. Dakle, da ih moramo anticipirati, raditi na tome, razmišljati o tome na tome možemo raditi mi u odboru AFKO, zato što već radimo na tri e, izvještaja o budućnosti Europske unije. Budući model odnosa. Mi predstavljamo teorijske modele. I ja bih voljela od vas čuti, imate li neke smjernice ili neke savjete u kojem smjeru bismo mogli razvijati te nove odnose? I drugo pitanje, u bilo kakvom postupku razvoda ili rastanka, mm, činjenica je da mi ne možemo aktivirati članak 50, to može učiniti britanska vlada. No ne znamo što će se dogoditi ako britanska vlada krene sa pregovorima i onda mm, se vrati natrag. U tom slučaju, ako nakon što su započeli s nečime što samo oni mogu započeti, mi bismo ih mogli tražiti da nam nadoknade e, financijsku štetu zbog e, toga što su to započeli, a onda postupak nisu završili. Hvala vam. Richard Kobet ima riječ. Hvala. E, ranije danas popodno smo imali razmjenu mišljenju sa, slovačkim predstavnikom u, predsjedništvu vijeća. E, cijela ova operacija sada dovodi do sve više pitanja i problema e, koje treba riješiti. E, primjeri koje smo sada dobili u ovom saslušanju su tu tvrdnju samo pojačali. Stvar postaje sve složenija u kojoj nijedna strana još nije pripremila stajalište ni britanska vlada nije o tome razmišljala, tek počinje o tome razmišljati. E, za razliku od e, moje dobre prijateljice Pervanš, mislim da trebamo vremena e, da trebamo vremena i do aktiviranja članka 50. trebamo napraviti cijeli inventar problema i onda raspravljati o tome. Na, e, najgora nesigurnost će biti ako dobijemo kaos, e, loš e, sporazum ili ako ne dođe do sporazuma jer se stvari neće riješiti. Što više vremena budemo imali, to je vjerojatno da ćemo imati uspješan Brexit, što, što mnogi ljudi žele, ili ćemo imati mogućnost da ponovno razmislimo što mnogi ljudi u mojoj zemlji žele. Mislim, imali smo u demonstracije u Londonu, Cardiffu, Bristolu, Cardiffu i tako dalje, da pozivi vladi da se ne aktivira e, članak 50. E, pokreću se i sudski postupci protiv aktiviranja članka tužbe zbog e, Brexita i tako dalje. Prema tome u Britaniji postoje ljudi koji smatraju da stvar još nije riješena. I možda e, kada e, Britanija pogleda što zaista znači ta alternativa, ako pogleda e, stvarnost i složenost onoga što treba riješiti, onda će možda postojati mogućnost da se stvari preokrenu. Ali i u suprotnom slučaju e, u svima je u interesu da se stvari završe što je bolje moguće. Imam e, precizna pitanja za stručnjake. Ako dođe E, dođe do sporazuma po članku 50 e, u e, recimo 2018. I ako dođe do kasnijeg izlaska recimo 2022. Što će u međuvremenu se događati sa pregovorima o drugim stvarima? E, da li e, može biti klauzula o uvjetovanosti? Ako se uvjeti ne ispune, da se onda taj rok može pomaknuti. Drugo pitanje. E, ranije smo već spomenuli što bi se dogodilo ako Britanija pokrene članak 50, a onda promjeni mišljenje prije završetka pregovora. Eh, spo, eh, dođe do sporazuma, Britanija izađe iz EU-a, eh, e, e ali što ako Britanija promijeni mišljenje prije završnog datuma, recimo 2022. Bili Britanija mogla ostati? Koje su tu pravni detalji koje moramo imati na umu? Sada idemo na Maxa Andersona. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala. Ja imam e, još jedno pitanje za gospodina Repasija. Kako ja to shvaćam, ambicija Ujedinjenog kraljevstva jest da ispregovara E, jedan dogovor koji će ličiti na Švic, dogovor sa Švicarskom, da se taj dogovor ratificira u roku od dvije godine. Meni se sve to čini vrlo ambiciozno, možda čak i nerealno. I postoji rizik od e, neuspjeha. Zar ne bi za obje strane bilo bolje kad bi Ujedinjena kraljevina se najprije pridružila Europskoj ekonomskoj zajednici i onda nakon toga kroz vjerojatno vrlo dugačke e, pregovore e, da dobije jedan e, sporazum skrojen prema svojim potrebama. I na taj način bi se izbjegli, izbjegla opasnost od katastrofalnog neuspjeha. A sada bih dala riječ samoj sebi. Moj komentar se odnosi na na ono što ste rekli na e, o dogovoru iz veljače. Slažem se da taj dogovor više nije valjan s obzirom na rezultat referenduma. No, mislim da e, će se neke odredbe ipak prokrijumčariti u nove e, sporazume sa Ujedinom Ujedinjenom kraljevinom. Tako da ne možemo reći da je taj sporazum potpuno mrtav. Mislim da bi se mogao vratiti. Moje prvo pitanje se odnos je sljedeće. U članku 50 imate dvije stvari. Prvo je odluka, a drugo je namjera. Dakle, to je dakle, namjera dakle, da Velika Britanija podnese službeni zahtjev za izlaskom iz Europske unije. Sve što smo do sada čuli od britanske vlade ukazuje na činjenicu da su britanski građani donijeli odluku. Neprestano slušamo o tome da je Brexit Brexit, da novog referenduma neće biti, tako da ne izgleda baš kao da nije bitno što su ljudi rekli meni se čini da je posve jasno da je odluka donesena. Ok, sada nas još čeka e, službena odluka, e, pravni koraci, službeni koraci, ali mislim da je e, odluka prava odluka donesena. Stoga imamo situaciju koja je malo čudna. I moje pitanje vama, Jednom kad se donese odluka, vlada Velike Britanije je dužna obavijestiti što to pravno znači za Europsku uniju i da li članak 4 o suradnji, da li se on tu primjenjuje u ovom slučaju? I to je prvo pitanje. A drugo pitanje, Pretpostavljam da će u sporazumu o izlasku i u sporazumu o e, novom, novim odnosima da će biti tema koja će mm, podrazumijevati promjenu ugovora. Da li to znači da da oba sporazuma, dakle onaj o izlasku i onaj o e, novim odnosima koji nisu primarno zakonodavstvo i koji će trebati promjenu zakonodavstva, da ti sporazumi neće stupiti na snagu dokle god se ne finaliziraju izmjene ugovora. I ispričavam se, imam još jedno pitanje. George je spomenuo devoluciju i moje pitanje. Smatrate li da bi ovaj sporazum, novi sporazum, vodio računa o novim odnosima između Europske unije i ovih ostalih teritorija koje nisu engleska. Ne vidim više nikoga da se javlja za riječ. Oprostite, E, bila bih vam dala riječ prije. Dobro. Hvala vam. Hvala. Meni je žao što govorim e, nakon vas, ali ako želite mogu vam govoriti o svojem godišnjem odmoru. U biti to ima veze s mojim godišnjim odmorom. Bio sam u Velikoj Britaniji kada je Theresa May preuzela dužnost premijerke i interesantno je ono što je rekla. Ona je rekla, ja ću poštivati mandat koji mi je dodijeljen referendumom i e, glasovima britanskih građana. Dakle, e, vodit ću Veliku Britaniju iz Europske unije jer je to bila odluka e, naših građana. Ja razumijem ono što rekao Richard. Bio sam u Oxfordu i Oxford je uglavnom glasao za ostanak, no postoje građani koji ne žele da se ta odluka provede. Nažalost, sjećam se što se dogodilo u Francuskoj. Neuspjeh prilikom referenduma o Europskom ustavu i činjenica je da elite ne provode odluke koje su e, donesene od strane naroda. I te greške se plaćaju još dan danas. Ja stvarno volim Ujedinjenu kraljevinu i vrlo cijenim tu zemlju. I meni je žao što ovo moram reći, ali mi ne možemo čekati jednostranu odluku Velikoj Britaniju. E, gospodine Corbett, ono što vi od nas tražite, ja vas razumijem, da sam Britanac učinio bih isto, ali kao Francuz nisam u istom položaju kao i vi i mislim da bi to stvorilo velike sukobe. Dakle, što bi se politički dogodilo da Velika Britanija ne aktivira članak 50? Što onda mi možemo učiniti? Eto, vi ste zapravo postavili isto pitanje. Ali činjenica je da ne možemo ostati u tom u tom statusu u kojem ne znamo što se događa i što nas čeka. I mogu li nam naši stručnjaci e, reći što se može učiniti u tom slučaju? Hvala. Sada ću dati riječ našim gostima. Možete početi redoslijedom kojim želite. Hvala vam. Hvala vam na ovim zanimljivim pitanjima. Žao mi je što neću moći odgovoriti na sve. Na početku sam planirao odgovoriti na pitanje jedno po jedno, ali sada vidim da to nije moguće. tako da ću pokušati odgovoriti samo na neka, na neka pitanja o kojima sam već razmišljao jer moram priznati da nemam odgovore na sve. i promijenit ću redoslijed svojeg e, odgovora kako bih pratio određenu logiku. Kao prvo, ja se slažem sa gospodinom Korbertom da se odluka još uvijek nije donijela. Organiziran je referendum na kojem su građani dali svoje mišljenje, ali službena odluka nije donesena. I to je vrlo važno istaknuti. U takvoj situaciji postoji nekoliko stajališta. Postoje oni koji tvrde da Eh, se treba izjasniti zbog eh, situacije na tržištu i brojnih drugih razloga, a s druge strane postoje i oni poput nas koji smatraju da ne treba žuriti. I ja si moram postaviti sljedeće pitanje. Razvod koji se najavljuje da će se dogoditi u roku od tri godine, hoće li se doista dogoditi ako se nastavi suživot eh, kao i do sada? Tko zna hoće li se situacija mijenjati u tri godine? Tako da ono što imamo sada je rezultat referenduma i to nije malo naravno, ali je tema i tekako otvorena. I ja se ne bih usudio sada govoriti u kojem smjeru će se razvijati ova situacija. Gospodin Colbert je pitao i gospodin Duran je rekao što će se dogoditi ako Velika Britanija ne podnese službeni zahtjev za izlaskom. Ako ne podnese zahtjev, situacija ostaje ovako kakva jest. Gospođa Majte je pitala e, može li Velika Britanija povući svoj zahtjev za izlaskom E, da, može, a isto tako pitali ste e, tko će nadoknaditi štetu. E pa to ne znam. U svakom slučaju to ima političku, to nosi sa sobom političku štetu. Ali s druge strane nosi i određenu prednost. Zato što to znači da bi i Velika Britanija i Europska unija počeli drugačije razmišljati. Naravno da bi takav postupak sa sobom donio određenu štetu, no ako se uopće ne podnese zahtjev za izlaskom, gospođa Spinelli je E, postavila pitanje o tome što mislimo o referendumu o referendumu u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj. Ja smatram da bismo trebali pomoći Škotskoj i Sjevernoj Irskoj da se ne osjećaju prisiljene organizirati referendum. ono što je potrebno su dakle kada je riječ o definiranju budućih odnosa e, to učiniti na način kojim se te dvije zemlje regije neće prisiliti na to da e, organiziraju referendum kako bi obranile svoja prava iako, naravno, vidim da postoji jako puno šansi da će se to dogoditi. E, netko od vas je e, rekao da ova, najvažniji dio ove priče nije pravni, već da je politički i tu se slažem. I naravno nije na meni da kažem ono što e, parlament mora učiniti. Ali ovo je prilika, ovo je velika prilika. Mislim, ovo je e, kaos, ali istovremeno je to i velika prilika za napredak Europske unije. E, ja sam pažljivo čitao rad gospođe Breso o budućnosti Europske unije. E, ono što se od nas traži jest da e, uložimo više truda u naše razmišljanje i da damo nove svježe odgovore procesu integracije Europske unije. Jasno je da Brexit mijenja sve i traži od nas, to jest pogotovo od vas i od građana, ponovnu analizu cijele ove situacije i treba dati vrlo jasne političke odgovore. Siguran sam da nisam odgovorio na sva pitanja koja ste mi postavili. Ali mislim da je gospodin Korvert rekao što se može dogoditi ako Velika Britanija promijeni mišljenje, što je ako novi ugovor ne bude na snazi. Ja o tome sam razmišljao i ne znam kako, ali moramo definirati jedan sporazum u kojem će se uzeti u obzir mogućnost povratka. Nemam sada baš puno ideja o tome kako to učiniti, ali činjenica je da treba voditi računa o različitim e, koracima. Kao prvo, kako dakle, započeti s postupkom, e, definirati uvjete, bez da se pritom ulazi u unutarnje probleme. <clears throat> Zatim, ako dođe do izlaska, onda treba ispregovarati e, sve postupke paziti na prava e, građana i paziti da proces bude što manje štetan. I sada, kada napokon nemamo veto Ujedinjene kraljevine za gotovo sve, ovo je pravi trenutak da produbimo integraciju. To je ono što smo i željeli. I stoga mislim da je ovo baš pravi trenutak da napredujemo u tom smjeru. Hvala vam. Želite li vi nešto reći? Ne. Rene? Dobro. Hvala vam. Da, čuli smo stvarno jako puno interesantnih pitanja. Naravno, radionica može biti tek polazna, a ne e, odredišna točka. Ja bih e, koncentrirao pitanja u četiri područja. Dakle, što je prije podnošenja službenog zahtjeva, što nakon, treće što treba biti dio pregovora i na kraju što e, učiniti kada se napokon ispregovara nacrt sporazuma. E, prvo bih počeo sa pitanjem gospođe Hubner o tome što znači shall notify, dakle e, dužno službeno obavijestiti. Da, to je pravna obveza. Jednom kad zemlja članica odluči izaći iz Europske unije, to je ono što mora učiniti. E sada, što je odluka u tom slučaju? Ja nju razumijem prema nacionalnom ustavnom pravu. Dakle, prema nacionalnom ustavnom pravu odluka se donosi unutar te zemlje. Koliko znam britansko pravo, referendum je savjetodavan. Vidimo da se formira nekakva volja, ali još uvijek nije donesena odluka od strane kod, prema britanskom ustavnom pravu. Dakle, članak 4 se može pokrenuti od strane Europske komisije i Europska komisija bi mogla pokrenuti postupak kršenja propisa pred, Evropskim, eh, pred sudom Europske unije. I Europska unija bi mogla mm, pokrenuti postupke protiv zemalja članica zbog političkih eh, slučajeva. Znam, e, koliko ja znam, nismo još imali takvu, e, takvih slučajeva, takvih predmeta do sada. Recimo, sud je odlučio da vijeće mora glasati, tako da u slučaju rasprave o proračunu. Dakle, što dulje zemlja članica e, odlučuje, mm, mogao bi se pokrenuti e, i aktivirati članak broj 4. No, ja ne bih savjetovao upotrebu tog članka, zato što bismo prešli granicu onoga što je zakonski provedivo. No, mislim da taj članak ipak ima e, svoju svrhu i tu svrhu pogotovo vidim kad je riječ o sadašnjim zakonodavnim postupcima. Vidjeli smo da je Ujedinjena kraljevina odlučila ne predsjedati vijećem u budućnosti, e, iako to je bila politički vrlo pametna odluka, iako nije bila potrebna. Isto tako, isto, mm, istovremeno imamo reviziju e, uredbe o financijske uredbe, a budući da Velika Britanija više ne želi biti dijelom toga, u tom slučaju se valjda neće, valjda neće više ometati te zakonske procedure u vijeću. Mislim da ovdje ovdje vidim prostora za korištenje članka 4.3. No, kad je riječ o mm, podnošenju tužbi pred sudom Europske unije, jednom kada službeni zahtjev bude službeno poslan u Europsko vijeće, tek tada se može e, proslijediti sudu, no tek kasnije e, će Unija i dalje morati slijediti svoja pravila i neće moći prihvatiti rezultat koji je protivan samom europskom pravu. Naravno treba voditi računa o tome da je zapravo da je Velika Britanija takva izlazi iz Europske unije. E, zatim sljedeće pitanje je treba li aktivirati taj članak što je prije, treba li čekati, treba li produljiti e, ovo razdoblje od dvije godine. Očito je da su ove odredbe osmišljene radi politike, a ne radi zakona. Baš kao i koordinacija ekonomskih politika, one sve su one vrlo političke po definiciji i teško ih je pravno koristiti. No, imamo određene linije u članku 50 koje su nam vrlo važne. Koji je cilj za produljenje roka? Dakle, to je mm, alat koji e, osnažuje pregovaračku moć vijeća. To znači da se pokreće ako druga zemlja ometa proces pregovora. Meni se čini da će to biti teško iskoristiti prije nego što pregovori krenu. Stoga se odluka o produljenju može donijeti tek na kraju isteka tog dvogodišnjeg razdoblja. I na kraju možemo doći i do situacije u kojoj će se razdoblje za pregovaranje produljeti, samo treba dakle, dobiti jednoglasnu potvrdu prilikom glasanja. Sporazum, to jest ugovor omogućuje da se pregovaračko razdoblje produlji ako vijeće to jednoglasno podrži. No, svrha tog dvogodišnjeg razdoblja bila je da se izvrši pritisak na strane u pregovorima da dođu do nekakvog dogovora, a ne da vode beskrajne pregovore. No, ja stvarno sumnjam da bi Europska unija i Velika Britanija mogle početi s pregovorima prije pokretanja postupka ono što bi mogla učiniti, i to bi bilo vrlo korisno, jest da se definiraju pregovaračka stajališta, a ne da se ta stajališta mijenjaju za vrijeme pregovora. Tako da slažem se kada se kaže da Europska unija treba, to jest Velika Britanija treba napraviti svoj popis pregovaračkih stajališta, i Evropska unija mora učiniti isto, ali svakako pregovori trebaju početi nakon što e, Europsko e, vijeće zaprimi službeni zahtjev za izlaskom. Imamo još pet minuta sa prijevodom, a nakon toga ćemo e, nastaviti na engleskom, samo da znate. Dakle, treći komplet pitanja je bio što se može tako nešto umetnuti postoji li nužnost za promjenu ugovora osnivačkih prije nego što počnemo sa postupkom povlačenja. Spomenuo sam nužne promjene ugovora, zanimljivo je da zapravo nisam detaljno razmišljao o tome, ali prva stvar koju bih rekao da se treba prilagoditi institucionalna pravila nakon izlaska eh, Velike Britanije, primjerice što znači za Europski parlament što je sa 751 zastupničkim mjestom. Zatim članak 14. govori samo 96 mjesta za velike države članice. Ako zadržimo 751, Njemačka ostane na 96, pogorit ćemo omjer i proporcionalnost. Dakle, tu također treba nadići ovu situaciju unutar Europskog parlamenta, tako da bismo i u tom smjeru mogli razmišljati kada govorimo o promjenama ugovora, ali da vam još kažem, pokažem što bi moglo biti potrebno um, trebao bih malo detaljnije razmotriti, ali svakako radi se o valjenoj točki koja je također primjenjiva i na zamislu Berez o tome što sa strukturama eurozone. Da li kad kada učinimo zajedničkima ili što učiniti. E, što se tiče sporazuma o povlačenju, on bi trebao biti individualan za Veliku Britaniju, a ne za ne članice eurozone, tako da bi to spalo pod poglavlje kako provesti e, ugovorne promjene i uključiti ih ove procese. No, preporučio bih da ne treba opteretiti ovo ovdje pod nekim političkim pitanjima koje su samo po sebi teška. Pitanje oporezivanja Tranš rez tiče se sporazuma o povlačenju, dakle pravila koje imaju primjenjiva su na Veliku Britaniju, ali isto tako postoji određeni manevarski prostor što se tiče toga kako se nositi sa ovim pitanjima, no kako u budućnosti tako nešto organizirati u budućim sporazumima, ako pogledamo švicarski model, imamo sporazum o štednji, o kamatama, kamatama dividendama, tantijemima, i isto tako, Europska unija ima neke vanjske nadležnosti za takve stvari. No, Europska unija nema nadležnosti za utjecanje na porezne stope. No, kako podijeliti pravo na oporezivanje između država članica i Velike Britanije, to bi moglo biti zanimljivo. Nadalje, postoji instrumenti mekog prava i u slobodnim trgovinskim sporazumima o tome kako se mogu zajedničke obveze preuzeti na temelju kojih bi Europska unija i Velika Britanija razmijela neka mišljenja o budućim fiskalnim pravilima, no tu bih stavio jednu opasku upozorenje političke naravi, jer opravdane kritike da bivamo vezano uz civilno društvo oko tog pitanja, primjerice u kontekstu CT ili TTIP-a. I za kraj... Klauzula o kondicionalnosti uvjetovanosti. Ovo je zanimljiva zamisla jer to je jedan način na koji bismo mogli doći do rješenja problema dvogodišnjeg razdoblja i možda potrebe za dodatnim vremenom. Ako pogledamo članak 50. Spominje se da se mora uzeti u obzir budući okvir. Uzeti u obzir znači da ne mora detaljno pozabaviti se time, ali da je potrebno dati jedan pravno, pravno valjanu referencu na tako nešto. I ta uvjeta konvencionalnosti je upravo jedna od e, tih pitanja kroz koji sporazum o povlačenju može stupiti na snagu samo nakon sporazuma o budućim odnosima. Dakle, govori se, u dvije godine ćemo ispregovarati sporazum, uvešćemo klauzulu o kondicionalnosti i definirati kako će budućnost gledati, u kojem će smjeru ići, no ne ići u detalje. Dakle, na prvu rekao bih da je to zamisao kojom bismo se mogli, pravno govoreći, baviti. Jedina stvar je što bih nastavio razmišljati o tome da li je za to nužno jednoglasnost ili ne. No trenutno ću zaključiti klauzula uvjetovanosti i kondicionalnosti bi ispunila potrebne zahtjeve, tako da mislim da bi bilo moguće na taj način rešiti neke od problema koje ste spomenuli. I za kraj, ovim završava prijevod na hrvatski. Hvala. is of course a quite smart solution because we have a set of rules that can now be applied.